Danke, herzlichen Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Kristijan Dan Preda u ime Europskih pučana i Beskreno vam hvala gospodine predsjedniče, gospođo kandidatkinje za povjedenicu. Europski parlament je mnogo radio o uspostavi Europske službe za vanjsko djelovanje nisu uvijek uzeti u obzir naše, naši savjeti, kad kad, kad kad ne, a rezultati su podijeljeni. Kako namjeravate nastaviti rad što se tiče institucijske konsolidacije te službe? Mislite li surađivati na tom području s parlamentom i prije svega predviđate li preuzeti angažman koji je Catherine Ashton preuzela prije pet godina e, kada se obvezala ću uzeti uvek u opciji razmišljanja Europskog parlamenta. I isto tako, mislite li da nam možete ponuditi novu strategiju o sigurnosti koju spominjete u ovom upitniku e, kada su govorili na dakle, naše, naša pitanja. E, Hvala lijepa. Kao prvo počet ću s radom na reviziji službe SVD-a imamo dvije stvari koje su već provedene. To sam već spomenula, a što se tiče drugih stvari, mislim da će nam biti potrebno određeno vrijeme kako bismo mogli iznutra povediti tu strukturu, dakle što radi i što ne radi. Jer ja sam vidjela ono što radi i što ne radi kad sam bila ministrica. Proučila sam mnogo dosija, ali mislim da će ova praksa mi biti korisna kako bi znala koji mehanizmi su tu poslijedi, što treba unutar te strukture u potpunosti promijeniti, a što se tiče stvari koje su dio revizije i koje su već provedene, tu ću i to promijeniti, vidjet ću što dobro radi. Nekoliko samo kratkih primjedbi. Mislim da ću morati raditi o boljoj kombinaciji unutar te strukture što se tiče osoblja, što se tiče razina na kojoj su predstavljene razne nacionalnosti, što se tiče osoba koji, su nacionalni diplomati i koji su javni službenici Europske unije, pa čak možda i što se tiče dobi. Treba pojednostaviti hjerarhijsku strukturu, sustav e, donošenja odluka, treba raditi na posebnim predstavnicima. Na to se možda mogu kasnije vratiti. Što se tiče sigurnosne strategije, to sam pripomenula u pismenim odgovorima na vaša pitanja. Mislim da će biti korisno koristiti sastanak vijeća sljedećeg lipnja kako bi predložio vijeću što se tiče dakle onih preporuka koje je Europsko vijeće iznijelo u prosincu 2013. da se time pokrene jedna velika rasprava, jedno veliko javno razmišljanje e, što se tiče neke vrste strategije ili bijele knjige ili nešto dakle što bi nas potaknulo da razmislimo o različitim scenarijima vezanim uz prijetnje koje nam trenutno predstoje. Imam dvije minute, da, u redu. Ne, imate minutu i pol. Minutu i pol pri prvom odgovoru, dakle unutar prvog kruga, a zatim Kristijan, e, nam Preda, imate li dodatno pitanje? Da, e, gospođo kandidatke za htio bih znati hoće li ta nova strategija uključivati i revaluaciju naših partnerstva. Vi ste samo s jednom riječu spomenuli Rusiju. Vidim da ste našli dobar, dobru riječ za taj odnos koji imamo sa Rusijom, ali što se može reći vezno uz drugih partnerstva, veznih uz njihov sadržaj, uz popis partnerstva i što općenito s tim u vezi namjeravate? Hvala. napor se ne sastoji u tome da nađem pravu riječ, nego da nađemo prave partnere i pravu strategiju, po mom mišljenju. Što se tiče vremenskih rokova, mislim da ne bi bilo pošteno vam dati sada neke informacije o tome, ali jasno mogu reći da mislim da trebamo napraviti reviziju naše strategije. Današnji trenutak je potpuno drugačiji od onog trenutka kada smo donosili tu strategiju. Mislim da zajedno sa komisijom i zajedno s parlamentom zajedno sa ovim, ovom, ovom komisijom, novom komisijom možemo zajedno surađivati i što se tiče strateških partnerstva i isto tako dakle na tom području naravno. Gospođo Mogherini, dobro večer. Neki kažu da države članice Europske unije ne žele jaku europsku vanjsku politiku. Vi ste se postavili jedan cilj u odgovorima našeg upitnika da Europska unija bude važan igrač na međunarodnoj sceni. Vi ste kao talijanski ministar bili dio vijeća ministara i na koji način možete potaknuti europske ministre vanjskih poslova da budu više ujedinjeni u ostvarivanju tog cilja. Isto tako ja pozdravljam e, postignuća vaše e, prethodnice, no možete li reći jednu, jednu stvar koju biste vi drugačije napravili od baronice Ešten. I isto tako sučanci iz e, organizacije wildlife kažu da kada ste suočeni sa medvedom, da možete stajati u čoporu i raditi što više buka kako biste što više zastrašili tu životinju ili se možete vrlo blago pomicati unazad. Kada biste bili suočeni sa ruskim medvjedom, koju biste vi taktiku koristili? I like this committee. <laughs> Sviđa mi se ovaj odbor. Zbog toga sam rekla da ću dolaziti redovito. To će biti najbolji dio mog posla, nevjerojatnije. Da odgovorim prvo na drugo pitanje. Ja ću biti mnogo više prisutna. Računam na to ću imati posebno, posebno partnerstvo s Europskim parlamentom, kao i članica, više zastupnica parlamenta i ja volim parlament, to je u mom interesu da budem što češće ovdje u različitim formatima, službeno, neslužbeno, u odboru, u posebnom odboru. Mislim da možemo dobro zajedno surađivati, dakle to je odgovor na drugo pitanje. Što se tiče vijeća vanjskih poslova, bilo mi je dosta frustrirajuće kada smo sudjelovali u raspravama koje su jako dugo trajali gdje smo govorili o tome trebali se poglavlje 2 staviti ispred poglavlja jednog ili nakon šestog poglavlja ili bi ga trebalo odgoditi. Mislim, to je normalno. Bitno je donijeti zaključke, to je naš rad, ali najvjerojatnije možemo bolje iskoristiti vrijeme ministara kada planiramo strateško razmišljanje u tom smislu Imamo izvršnu mrežu koju možemo koristiti, imamo visok politički potencijal. Ako uspijemo isplanirati naše radne metode tako da ne sustižemo samo ono što je na našem programu, već i da možemo odvojiti određeno vrijeme da razmislimo što bi se za godinu dana možda moglo naći na programu. Ja ću stoga mhm. pokušati to učiniti što se vijeća, to što se tiče vijeća ministra vanjskih poslova. Što se tiče medvjeda, nemam puno iskustva s medvjedima, možda bi netko iz nordijskih eh, zemalja mogao imati više iskustva ovdje od mene. ali rekla bih da nam je potrebna mješavina iz odlučnosti i diplomacije. Ravnoteža će ovisiti i o reakciji medvjeda. Kada ste govorili o strateškom razmišljanju, a uspotečno hvala vam, gospođo kandidatkinja, na vašim odgovorima ministri vanjskih poslova će uvijek staviti nacionalne interese na prvo mjesto i niko ih ne može ukriviti za to. Ali treba ih potaknuti, prisiliti da više strateški razmišljaju kako bi dobili bolju europsku politiku. Na koji način vi to možete postići? Ja mislim da moramo izaći iz tog razmišljanja nacionalni interesi nasuprot e, zajedničkih interesa. Mi imamo zajedničke interese jer neće ne bismo bili u EU. EU je tako i započela. To je pitanje um, vrijednosti, ali i interesa. I ako nam uspije da podijelimo ono što nam je zajedničko po definiciji i da surađujemo zato što nam je u zajedničkom interesu da to radimo i da samo tako možemo postići stvari koje su nam zanimljive. I onda mislim da bi taj posao bio malo lakši, neću reći lak, ali lakši. Bilo bi područja možda gdje to ne bi bilo moguće, ali postoje mnoge stvari koje možemo samo ostvariti kada radimo zajedno, a to je i nacionalni interes, dakle zajedno surađivanje na europskim interesima. Uh, Madam High Rep Designate. Gospođa kandidatkinja za visoku predstavnicu, spomenuli ste ISIS i uh, Rusiju pod predsjednikom Putinom kao dva glavna izazova sigurnosti. Kako, kako predviđate vaš rad da zemlje iz uh, Golfskog zaljeva, na primjer Katar i drugi, sudjeluju u tome da se isključe sami uzroci tih, um, tih problema i da se spriječe džihadiste da prelaze preko teritorija okolnih država. Na, kod odgovora naspom Rusije vidimo da imamo različita mišljenja u pojedinim državama. Sada kada je Rusija pokušavala vojnim putem uspostaviti koridor prema Krimskom polovotokom, kako mislite dalje sankcije predložiti vijeću, na primjer zabrana pristupa Rusiji SWIFT-u ili poziv da države članice opreme Ukrajinu sa dostatnim načinima koji se mogu braniti. Hvala lijepa što za vaša pitanja. Kao prvo mislim da činjenica da smo uspostavili veliku koaliciju, veliko partnerstvo kako bismo se suočili i borili sa ISIL-om, Mislim da je to vrlo pozitivna stvar. Moramo se sjetiti da je to započelo zapravo ovdje u Briselu. Ja sam bila jedna od ministrica vanjskih poslova koja je poslala Catherine Ashton pismo da se vijeće sastane 15. kolovo, za to nije običajen dan, posebice Italiji i drugim zemljama, da bismo mogli podijeliti svoju zajedničku viziju i okvir za zajedničku reakciju na prijetnju Isila, koji se tada odnosila prije svega na dio Iraka i dakle na Siriju, i to se razvilo u nešto što smo spomenuli isto tako i na općoj skupštini Ujednog naroda. Imamo sad odgovor koji je dosta širok i opsežan i mislim da je to dio odgovora na vaše pitanje. Imamo naše aspekte pred nama, vojne, ne samo, ali isto tako i, na primjer, financijsko pitanje, kulturna poruka, vjerska poruka, humanitarni aspekt. Sve je to dio jedne strategije a činjenica da glavne zemlje koje sudjeluju u tome su arapske zemlje i ova slika jedne žene iz Ujedinih Emirata koju smo vidjeli na samom početku je bila jedna vrlo snažna kulturna poruka po mom mišljenju. To bi moglo razviti drugačiji okvir za zemlje Golskog zaljeva kako bi se spojili sa problema te regije. To je velika kriza, ali to je veliki, veliki potencijal za e, zemlje iz tog područja da zajedno surađuju buduće da dijele jednu, e, jednu prijetnju. Slično vrijedi i za Tursku. Nemam sada, vidim vremena da odgovorim na to, ali ono što smo vidjeli u zadnjih nekoliko tjedana je vrlo nevjerojatno. Broj izbjeglica koji su pristezali u Turskoj je već i sam bio velik. Broj kurdskih izbjeglica koje je Turska primjela u proteklih nekoliko tjedna isto tako važno za zabilježiti. I svi znamo da na posljedku sve što mi možemo tu napraviti je pokušati potaknuti dijalog između ovih regionalnih eh, država koje su tu glavne sile. Nema vremena za Rusiju. Herzlichen Dank. Hvala lijepa. Dodatno pitanje. I zatim samo 20 sekundi za odgovor. Gospođo kandidatkinje za visoku predstavnicu, moj klub zastupnika ima veliku zadršku što se tiče stvaranja Europske službe za vanjsko djelovanje. Sada priznaje da je ova ustanovljena struktura e, dobra i e, Cat Nation je dobro pratila rad te, te službe. I e, imali smo isto tako i dobro sudovanje na Ženevskom, Ženevskoj konvenciji o iranskom programu, imali smo i konferenciju u Kosovu. Kako ćete osigurati neutralnost što se tiče europskog proračuna za tu službu i mogućnost da se bolje rasporede zadaće između država članica, a ne da se podvostučuje sve sa dva diplomatska korpusa. Imam samo kratko vremena pa ću se osvrnuti prvo na, na pitanje Rusije. Ako Rusija pokuša preuzeti koridor, ne mislim da bismo kao prvo trebali ostati ujedinjeni. Istina je da su države članice imale različite, različite senzibilitete, recimo, što se tiče načina na koji možemo riješiti krizu, ali treba ostati ujedinjeni sa drugim partnerima u svijetu, ali isto tako i između nas samih. Mislim da je to glavno, glavni adut koji imamo, da ostamo ujedinjeni. Mislim da treba to osigurati e, prije nego što razmislimo uopće kako treba reagirati ako se nešto dogodi. Thank you very much, uh, madam, uh, Hvala vam lijepa, gospođo kandidatkinja za visoku predstavnicu. U vašim odgovorima na pitanja rekli ste da postoji potreba za ujedinjenjem i za smislom, za akcije, kako bi se koristilo sveobuhvatni pristup i kada se borimo sa krizama i kako bi se ostvarilo da EU postane važni međunarodni lider. To je bilo dobro, ali ono što vidimo je da se Europska unija bori s tim da se obhodi sa više od jedne krize istovremeno i da i najveći svjetski lideri imaju isti problem, ne samo mi. I stoga me zanima kako vi mislite poboljšati i bolje koordinirati mogućnosti odgovore i reakcije Europske službe za vanjsko djelovanje, vijeća, predsjednika Europskog vijeća, kako bi mogli doista osnažiti europsku sposobnost za reakciju, za odgovor, ne samo kao samo reakciju, nego isto tako i kao prevencijsku mjeru. Hvala. Hvala vam. Kao što sam rekla na početku svog uvodnog izlaganja, mislim da imamo alate na raspolaganju, imamo i politički potencijal. Ono na čemu trebamo raditi je stvaranje političke volje, kad kad kasnimo jer provedemo mnogo vremena u raspravama, kad kad kasnimo zato što nam je potrebno mnogo vremena za donošenje odluka, imamo složenu strukturu donošenja odluka Neke od tih stvari je vjerojatno nemoguće ili teško promijeniti, ali dosta toga se ipak može promijeniti. Može se koristiti recimo to engleski streamline, da kada se to, taj sustav pojednostavi, to je ključno. Kad kad imamo čak i previše alata instrumenta, moramo ih racionalizirati, i spojiti. Što se tiče reakcije na krizu, tu nam na raspolaganju stoje različite alati koje možemo racionalizirati i spojiti. Također postoji mogućnost integracije i komplementarnosti između tih alata. Ako mislimo na humanitarnu pomoć, e, suradnju na području razvoja, pa i na druge politike koje zapravo uže gledano nemaju nikakvu vezu sa krizama, ali mogu doprinijeti u prevenciji krizom, krize. Na primjer imamo alate za poticanje demokracije ili alate za osvojimanje trgovinskih odnosa. Zbog toga nam je potrebna koordinacija na razini povjerenika kako bismo bili sigurni da se svi naši alati, sve naše politike uključuju u jedan tok političkih odluka koje bismo svi zajedno trebali stvoriti. To možda zvuči dosta abstraktno, no mislim da ako se ograničimo na to da raspravimo kako koristiti jedan jedini instrument, a ako nam nedostaje vizija, da onda redovito samo trčimo za onim što želimo ostvariti. Treba nam jasna vizija što se tiče onoga što želimo postići i zatim koristiti dobre alate, spojiti ih kako bismo to mogli i provesti. Dobar večer, gospođo Magrini. Ja ću govoriti na nemačkom jeziku. Malo prije ste to i sami spomenuli. Na posljednom sastanku, kada ste ovdje govorili pred odborom, rekli ste da Rusija nije više strateški partner Europske unije. Mnogi to pozdravljaju ovdje, a za mene i za moj klub zastupnika iz toga proizlaze nekoliko vrlo praktičnih pitanja kako će Rusija kao jedan od ključnih dionika, jedan od ključnih igrača na međunarodnoj razini što se tiče globalnog razoružanja, pa i nuklearnog razoružanja, pa i e, implementacije sporazuma o smanjenju siromaštva. Kako će se Rusija tu uključiti u to? Kako vi mislite uključiti Rusiju pri provedbi reforme sigurnosnog vijeća UN-a, kako bi se ono približilo više demokratskoj strukturi i kako se može stvoriti međunarodna struktura za postizanje mira. U takvu strukturu bi i Rusiju trebalo uključiti. To ne bi samo značilo odsudstvo sukoba između Rusije i jednih naroda, nego po našem mišljenju i struktura koja će doista uključiti Rusiju u svoje redove. Hvala vam. Razoružanje, nuklearno razoružanje, kontrola oružja, to je za mene osobno ključno pitanje. Ja sam mnogo radila na tome kao parlamentarna zastupnica. Ja sam bila prva potpisnica u talijanskom parlamentu kada se radi o takvom sporazumu. Italija je bila i prva zemlja koja je to ratificirala, ali ja imam određenog iskustva na tom području i mogu vam reći da namjeravam snažno raditi na kontroli oružja, razoružanju, nuklearnom razoružanju, jer su ta pitanja politički vrlo povezana. Isto tako mislim ići na sastanak iduće proljeće New Yorku. Mislim da moramo mnogo političkog angažmana tu naći. Tu se ne radi samo o tehničkim pitanjima, radi se o našoj sigurnosti. Ako ozbiljno radimo na razoružanju i nuklearnom razoružanju, onda će svijet doista postati sigurnije mjesto. Što se tiče Rusije, Rusija nije potpisala taj sporazum i sada s ovim novim sporazumom imamo složenu situaciju vezanu za oružje. Mislim da ponovno moramo se sastati sa Rusijom. Barack Obama je spomenuo to na sastanku prije nekoliko tjedana na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Rekao je da će to biti jedno od glavnih područja na kojem se moramo na kojem moramo stupiti u kontakt sa Rusijom radi naše vlastite savjesti. Što se tiče sigurnosnog vijeća UN-a, kao što znate, UN nema o tome zajedničko stajalište. Europska unija nema o tome zajedničko stajalište. Bilo bi odlično kada bi to posljednjih pet godina. Ja bih vrlo rado na tome radila, kako složeno to može izgledalo, ali mislim da je to jedna od onih stvari koje nam, nas građani kad kad pitaju. Hoćemo li uspjeti ostvariti napredak i po tom pitanju. Nemam više vremena pa ću sad odustati svog pitanja. in Europa Hvala, gospođa Mogherini, u europskom susjedstvu zbog oružanih sukoba. Milijuni ljudi samo iz Iraka, Sirije, Gaza i Libije se nalaze u izbjeglištu. Tisuće osoba su izgubili život pokušajući stići do Europske unije. Europska unija sada želi ojačati granične kontrole u susjednim državama kako bi se to spriječilo? Kako mislite osigurati da to neće spriječiti osobe, na primjer u Libiji, da napuste zemlju i iskoriste svoje pravo da dobiju azil? Međunarodna reakcija na oružane sukobe i borbu protiv terorističkih organizacija sve više obuhvaćaju i vojne intervencije. Europski parlament je donijelo rezoluciju što se tiče korištenja e, naoružanih bespilotnih letjelica, isto tako vezano uz poštivanje ljudskih prava. Hoćete li se vi angažirati da se stvori pravni okvir za korištenje besplatnih letjelica gdje bi se jasno zalagali protiv ciljanog ubijanja pomoću besplatnih letjelica i lociranja žrtava? Hvala. Što se tiče tražitelja azila, na početku sam rekla da sam 3. listopada posjetila Lampeduziju, i to točno godinu dana nakon tragedije koja se tamo dogodila. Jasno je da imamo humanitarnu i moralnu dužnost, čak i prije nego naše institucionalne i političke dužnosti, da štitimo ljudske živote. To je Europa i to su naše vrijednosti. To možemo učiniti na više načina. Imamo učinkovite načine da to učimo, umjesto da čekamo da oni dođu morem. Možemo riješiti suradnji sa zemljama iz koje dolaze. To uključuje dugoročnu strategiju kojom ćemo spriječiti, odnosno upravljati krizama. Potom moramo raditi sa zemljama tranzita. Moramo zaštititi i pomoći ljudima koji bježe i prolaze kroz različite tranzitne zemlje. To možemo napraviti uz pomoć Ujedinjenih naroda. I to bi moglo biti koristan instrument i na to bismo mogli raditi. I osim toga moramo riješiti probleme u korijenu. Prisjetimo se Libije, kasnije ćemo se možda toga dotaknuti koliko bude pitanja, ali jasno je da nemoguće imati posla s takvim koridorom ukoliko nemamo na licu mjesta stabilnu zemlju, stabilnu vladu. Kada je riječ o bespilotnim letjelicama, pročitala sam rezoluciju Europskog parlamenta i kao i svi drugi instrumenti i sredstva koje su na raspolaganju važna je njihova namjena i ona čini razliku. To samo po sebi nije dobro ili loše, to određuje politika koja je u pozadini. Dodatno pitanje? In vielen Kriegen und Krisen Äh, werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Mnogim ratovima i krizama čine se zločini protiv čovječnosti, pa čak i u regijama koje su nam u blizini koje god rješenje se primjenjuje, moramo se pozabaviti i tim zločinima. Kako ćete iskoristiti svoju ulogu kako biste postigli da oni koji čine ta djela budu izvedeni pred lice pravde? Uh, I would refer here to the uh, historical and to me completely uh, shareable role that the European Union... je uloga koju je Europska unija oduvijek igrala kada je riječ o Međunarodnom sudu za ratne zločine. Mislim da se moramo koristiti tim, tom institucijom koja postoji, koja je učinkovita ukoliko je to slučaj. Kastaldo? Zastupnik Kastaldo. Hvala vam. Gospođo visoka predstavnice, u intervju u Ožujku koju ste napisali u blogu oticala okupacije Krima, priznali ste evropsku odgovornost i naglasili ste kako Europa ima teškoće u stvaranju zajedničke političke linije, te vas citiram. I Ukrajini smo kasno počeli razmišljati, počevši od eh, sporazuma o pridruživanju, da smo to učinili tijekom prošlih mjeseci, da smo ga učinili kompatibilnim sa Carinskom unijom, sa Rusijom možda bi stvari išle drugačije. S vama mogu podijeliti to mišljenje. Međutim, Nažalost primijetio sam svojevrsnu strogoću u vašim stavovima tijekom posljednjih mjeseci, jer ste istaknuli da Rusija više nije naš strateški partner. Hoće li se s vama složiti europski poljoprivrednici s obzirom na gubitke koje trpe, a govorimo najmanje 100 milijuna eura? I danas ste istaknuli nadu koju s vama dijelim da će, se, da će Rusija ponovno postati naš partner. Koji su potrebni uvjeti kako bi se to postiglo? Koji su to uvjeti po vama? Hvala vam. Grazie. Eh, l'intervista Hvala vam. Intervju eh, koji spominjete sam dala u ožujku, a od tada su se mnoge stvari promijenile i to ne nabolje. Rusija je imala više prilika da, da se, da se dođe do rješenja o raznim formatima sastanaka i kroz dijalog. I nadam se e, da je ovaj posljednje potpisivanje sporazuma iz Minska da je dobar korak i da će se on provoditi i poštivati u svim svojim dijelovima. Počevši od povlačenja ruskih vojnih dužnosnika do kontrole granica. Kada je riječ o sporazumu o pridruživanju, zapravo sam rekla nešto jako banalno i zato se ispričavam, to mogu i sada ponoviti. Dijalog koji se evo sada događa, govorimo o trilateralnom dijalogu, kojim se pokušava popustiti napetost i uspjeti u namjeri da dogovor bude dobar za Ukrajinu, ne samo za Europu, da su, se ti koraci mogli poduzeti ranije. Sada to Sada te korake poduzivamo, mnogi se slažu sa tom mojom ocjenom stanja. I mislim da sada je to poprilično banalna ocjena danas s moje strane. Da smo prije o tome razgovarali, to je možda moglo pomoći. Možda i ne, jer smo razgovarali o drugim stvarima, ali to nije pomoglo. Ali ovo možda moglo pomoći u ovom slučaju, a to je zasigurno sada korisno o tome razgovarati. Yes, thanks. E, Dodatno pitanje, izvolite. Kada je riječ o teritorijalnom integritetu Ukrajine, je li po vama to potreban uvjet da bi se započeo dijalog sa Moskvom i ukinule sankcije? Koliko je po vama to moguće ostvariti s obzirom na činjenicu da će Rusija teško ustupiti kontrolu nad Krimom? I ponovno se pozivam na intervju iz Ožujka. Što ćete poduzeti kako u budućnosti zemlje članice neće opet kasniti kada je riječ o poduzimanju zajedničkih akcija. Mislim da načela međunarodnog prava treba uvijek poštivati. To je početna točka od koje se mi ne možemo odvojiti. Istina je da sve ono što trebamo poduzeti po pitanju Ukrajine sada kao i prije, odnosno u budućnosti, e, treba biti odlučeno od strane samih Ukrajinaca. Taj osjećaj vlasništva, naročito predsjednika Porošenka koji je izabran za predsjednika prije nekoliko mjeseci uz dobar izborni rezultat je od ključne važnosti. Mogu bi bio još jedan dio pitanja koji sam propustila. Gentile komisario Poštovana predložena povjerenice, u svojim odgovorima ste rekli da ćete jamčiti dosljednost između vanjske i unutarnjih dimenzija europskih sigurnosnih politika. I s tim u vezi vam želim eh, predstaviti dva aspekta. Jednog se već dotaknuo predstavnik eh, zadužen za sigurnost, za borbu protiv terorizma. Čuli smo puno o prijetnjama koje predstavljaju 3000 boraca iz Izisa koji e, će se vratiti u evropske zemlje. I taj povratak ovih boraca je problem s kojim će se morati suočiti evropske policije. I zato što ne postoji evropski dosje koji objedinjuje ove podatke. To donosi čitav niz problema kada je riječ o registru putnika. S tim problemima ćemo se morati suočiti, zato što oni predstavljaju veliku opasnost. Također, želim vas podsjetiti jer ste bili italijanska ministrica. Situacija u Fiumicinu i iskrcaj na talijanske obale predstavljaju suočavaju nas s problemom u kojem se više od polovice ljudi koji dolazi policije ih jednostavno ne kontrolira. Grazie, io sono ancora ministro degli esteri Hvala vam, ja sam još uvijek talijanska ministrica vanjskih poslova, ali odlučila sam to ostati do e, glasa u Europskom parlamentu, ali ja nisam ministrica unutarnjih poslova. I to će obilježiti moj odgovor. Kada je riječ o e, porcima, koji će se vraćati. Mislim da to prije svega pitanje prevencije, zato što se postavlja pitanje što ćemo učiniti, kako ćemo spriječiti njihov povratak, ali to što su oni drugamo nije manje važan problem, riječ je o globalnom problemu to je problem u kojem se ne, možemo suočiti uz nekih fiksnih kategorija. Mislim da bi bilo dobro imati fleksibilne formate, dakle tu bi e, ministri vanjskih poslova mogli surađivati s ministrima unutarnjih poslova i pravosuđa kako bi e, rješavali ove probleme. Mislim da bi to moglo biti nešto što možemo promovirati na europskoj razini. Grazie brevemente. Hvala vam. Gospodin Brok nema ključe mikrofon. Sada zastupnica Fotiga. Thank you, chair. Uh, Hvala vam, gospođo uh, visoka predstavnica. Umjesto sigurnog susjedstva, kako je to navedeno u Europskoj sigurnosnoj strategiji, imamo goruće granice. Ova situacija zahtjeva e, brze i posebno nošenje sa prijetnjama. Kako ćete se pozabaviti s tim situacijama kada je riječ o evropskim politikama unutar zajedničke sigurnosne obrambene politike, ali kada je riječ o sposobnostima institucija. Thank you. Uh, i think uh, Hvala vam. Mislim da imamo na raspolaganju uh, velik broj instrumenata nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Nismo ih do sad uh, sve iskoristili, ali činjenica je i da se do sad nismo suočili s krizom, odnosno goročim granicama koje ste spomenuli. Jasno mi je da ću morati raditi, surađivati sa različitim dionicima po tom pitanju. ali radit ćemo i na razvoju naše sigurnosno obrambene politike i to će biti prioritet. Ne mogu reći prvi prioritet zato što ih imamo već podosta. Međutim, to pitanje se nalazi u vrhu naših prioriteta. Prvo moramo raditi na suradnji u obrani, moramo koristiti Europsku agenciju za obranu to će biti jedno od pitanja o kojem ćemo raspravljati na sastanku ministara obrane u studenom. To će biti prvi kojim ću ja predsjedati i moramo zajedno raditi na tom pitanju. Zato što mislim da je vrijeme za to ne samo iz proračunskih razloga, već i strateških razloga da zajedno radimo u sektoru obrane. Yes, Dodatno pitanje, izvolite. Kako vidite ulogu NATO i s tim u vezi ulogu SAD-a i kako vidite jačanje naše e, zajedničke sigurnosti. Kao što sam rekla, bile smo kolegice u Skupštini nato Mislim da je suradnja u sigurnosnom sektoru od strateške važnosti. I već sam planirala, to neformalno, zato što je odluka na vama i to za nekoliko tjedana, ali sa generalnim tajnikom smo se dogovorili sastati u prvom tjednu mog mandata. Imamo različite formate, kapacitete, proračune za obranu, drugačije pristupe kad i kada, ali mislim da je vrlo važno raditi zajedno. Kada govorimo o sveobuhvatnom pristupu među nama, mislim da nam je potreban taj isti pristup sa našim partnerima, uključujući i NATO. Uh, thank hvala vam predsjedavajući. Govorila bih o razvojnim politikama i humanitarnoj pomoći. Spomenuli ste da ćete koordinirati tim politikama. Kako to vidite u praksi? Kako ćete raditi sa povjerenikom za razvojnu pomoć i humanitarnu pomoć? Kako ćete se osigurati da e, odredite prioritete prema gorućim potrebama, da se osigurate da uzmemo u, u obzir pitanja ljudskih prava, spomenuli ste milenijske ciljeve, kako govoriti jednim glasom unutar Europske unije. To je jedno od pitanja na koje ću moći odgovoriti nakon nekoliko mjeseci rada. Kako to e, zajednički postići? Namjera tu postoji, a pozitivno je što vidim i da ostali predloženi povjerenici dijele ovaj osjećaj dužnosti mi moramo učiniti za ovo ili ono, zašto što neko tako rekao, već to je osjećaj koji imamo za hitnoće, za stvari koje se događaju. Prisjetimo se hitnoća s kojima se suočavamo. Ja ću raditi koristeći različite instrumente koje imamo na raspolaganju. A ipak eh, do sad nismo uspjevali koristiti na dobar način sve ove instrumente. Prisjetimo se samo situacije sa ebolom. Imamo velike iznose novca na raspolaganju, znamo što je potrebno, imamo različite dionike koji rade različite stvari, samo je potreban potrebna koordinacija kako bi se stvari uputile i radile kako treba, tamo gdje treba i kada treba. nekad je potreban centar mreže koji bi pokrenuo stvari na eh, pravilan način. Dodatno pitanje, da. Spomenuli ste ebolu. Afrika je sada veliko krizno žarište. Kako vidite odnose između Europske unije i Afrike? Kako će se oni razvijati? Imate li neke prioritete? Kako vidite buduće odnose s Afrikom? Spomenuli ste ebolu. Kako vidite napredak u tim odnosima? Prije svega htjela bih da Afriku smatramo ne samo problematičnim, problematičnom, ona je također i veliki potencijal kad je riječ o stanovništvu, demokraciji, gospodarstvu, energiji, okolišu i razvoju, ljudskom razvoju. I vidim Afriku kao partnera, ne kao primatelja naše pomoći. Zbiljno mislim da ćemo trebati raditi sa Afrikom, a ne raditi u Africi. Bert Lange. Lange. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, gospođo Mogherini. U vašem novom poslju ćete biti odgovorni i za konkurenciju sa drugim područjima politike, na primjer sa područjem eh, trgovine s tim u vezi jedno pitanje u tri dijela. Kako mislite ostvariti dosljednost, prije svega što se tiče poštivanja članka 21 u okviru trgovinske politike i kao drugo jeste li spremni povući trgovinske preference kada vidimo da postoje temeljna kršenja ljudskih prava, prava radnika ili prava veznih uz zaštitu okoliša i kao treće, kako mislite osigurati da Europske službe za vanjsko djelovanje jače prati i provedbu trgovinskih sporazuma? Uh, Hvala vam. To je jedno od područja gdje ćemo morati više raditi ne samo sa povjerenicom Maustrom, nego i sa vašom odborom. Svi trgovinski sporazumi, naročito oni strateški, imaju različite aspekte. Ne odnose se samo na trgovinu, ne samo na vanjsku politiku, već i na druge dosije. Zato mislim da ćemo trebati u kolegiju povjerenika donositi zajedničke odluke, imati zajedničku odgovornost prilikom donošenja odluka. očito je tu uključena i dimenzija koja se tiče ljudskih prava. Za mene ljudska prava, prava radnika, naročito u suradnji sa su u suradnji sa agencijama UN-a su u centru našeg, odnosno trebaju biti u centru našeg djelovanja. Treba će mi neki tjedni, mogu reći sto dana, kako bih iznutra ocijenila strukturu i kako struktura slijedi određene dosije, kako ona funkcionira, što se može revidirati u srednjem roku, u budućnosti, što se može poboljšati. Mogla bih vam dati možda sada nešto konkretniji odgovor, ali bit ću iskrena. U nekim slučajevima, naročito kada je riječ o funkcioniranju Europske službe za vanjsko djelovanje, to bi moglo biti rezultat mog iskustva na mjestu ministrice, to ne bi bilo fair, ili bi moglo biti na, zaključak na odnosu briefinga koji sam pročitala, to nije dovoljno. Supplementary? Dodatno pitanje? Thanks. Nemate ga, dobro. Idemo Onda prelazimo na obična pitanja, jedna minuta za postavljanje pitanja, dvije minute za odgovor. Ano Donjon je prvi govornik u ime Europske pučke stranke. Hvala vam, gospođo kandidatkinje. Imali ste velike riječi dobrodošlice veznih uz obrambenu politiku koja je u proteklih pet godina malo nedostajala ili barem nije bila dio prioriteta, očitih prioriteta Europske unije. I imamo ovaj kontekst, strateški kontekst, imamo proračunske rezove u državama članicama i ta odgovornost prije svega pada na države članice, to je istina, ali koju ulogu biste vi mogli preuzeti kako orijentirate raspravu, kako ju potičete, to je isto tako važno. Smatrate li kao i drugi koji kad kad primjenjuju jednostavnu ideologiju isto to misle da bi se Europska unija trebala ograničiti sustavno na civilne intervencije odrećujući se svih e, vojnih intervencija i da bi se Europska unija zatim trebala razviti u jednu vrstu nad nevladine organizacije, da ne bi trebala odigrati nikakvu ulogu što se tiče vojnih intervencija. Hvala vam na pitanju. Da, mislim da, a to je unutar ugovor, Europska unija ima vrlo važnu ulogu koju treba odigrati. Ona to trenutno ne čini. Mislim da bi bilo dobro raditi na tome i u svakom slučaju imali smo tu određene i pokazatelje za to na sastanku E, na zadnjem sastanku vijeća, Europskog vijeća i bilo bi dobro kada bismo nastavili na te odluke, prije svega sa sastanka Europskog vijeća iz 2013. godine i u jednom trenutku ćemo morati o tome razmisliti te ćemo morati izneti po mom mišljenju konkretne prijedloge. Mislim da treba raditi prije svega na boljoj artikulaciji zajedničkih obrambenih aktivnosti i drugih aktivnosti komisije, dakle vojne kako i civilne intervencije. Mislim da mi imamo isto tako i vojne intervencije koje dobro funkcioniraju koliko ja znam. One su ograničene, ali to ovisi isto tako i u političkoj volji. Da kako nadavno znate kao i ja da to ovisi o državama članicama, no mislim da bi trebalo mnogo raditi na tome. Ja sam rekla da ću preuzeti ulogu kao dakle i direktorica Europske obrambene agencije da ću e, surađivati mnogo i sa ministrima obrane. Jer to je isto tako važno, dakle surađivati sa drugim partnerima koji ima, prije svega sa NATO savezom, ne samo, ali isto tako i da postoji potencijal koji nam je dao ugovor iz Lisabona koji nismo do sada još u potpunosti iskoristili. I u ovih idućih pet godina ću pogledati imamo li političke uvjete da osmislimo jedan plan. Gospodin iz Europskih pučana. Grazie. Moje pitanje kako ćete zaustaviti rusku invaziju Ukrajine ako to ne želite postići uz povećavanje sankcija, odnosno prodavanje oružja Ukrajini. Očito je da diplomacija ne uspjeva, ne želimo vojnu konfrontaciju, prekid vatra ne postoji, agresija se nastavlja sporazum iz Minska su komentirali Ukrajinci koji vas sad slušaju, kažu da je to slaba nada. I kako ćete nas pripremiti za najgori mogući ishod prije nego što kažete da će se nekako stvari srediti? To uključuje mudrost strategije, a to bi nas trebalo pripremati za najgori mogući ishod. I konačno, kako vašu Ahilovu peto, to je istočno partnerstvo pretvoriti u vašu snažnu točku. Thank you very much. You know, I think the military... Hvala Mislim da u vojsci postoji izreka da se pripremate za najgore i nadate najboljim. Moramo raditi dan za danom s Ukrajincima, ukrajinskim vlastima, sa predsjednikom Porošenkom, kako bi se on uključio u dijalog i u diplomatske aktivnosti. To je potrebno njegovo zalaganje, zalaganje predsjednika Ukrajine i zalaganje novog ukrajinskog parlamenta jednom kada se održe izbori za nekoliko tjedana. To će biti naša uloga. Pripremimo se za najgore. Da, svakako to je moguće. To možemo učiniti na više razina. Međutim, mislim da to neće biti slučaj sa vojnim sektorom. Čak i sastanak NATO u Walesu. Dijelili smo to mišljenje. Nećemo posezati za vojnim rješenjem. Počeši od samih Ukrajinaca koje moramo slušati zato što oni imaju osjećaj vlasništva nad svojom zemljom. I mi bismo trebali omogućiti da to imaju, da imaju da sami odlučuju o tome kako voditi vlastitu zemlju. Međutim, da, moramo se pripremati kada je riječ o energentima. Da, možda možemo razmišljati o povećanju sankcija ili možemo razmišljati o ukidanju sankcija. Tu je to je ta fleksibilnost instrumenta. Ali moramo podržavati političke napore koje poduzima ukrajinsko vodstvo. Teško, gotovo je nemoguće, ali ukoliko sada ne budemo stajali na njihovoj strani, pomogli im da riješe ovu složenu političku situaciju. Govorimo o izbornoj kampanji, o zimi koja će vjerojatno biti noćna mora kako sa energetske stajališta, tako i sa ekonomskog su dakle izbori, rat na teritoriju. Ukoliko sada ne stojimo uz njih, moramo pokušati pronaći političko rješenje. Tko će to drugi biti umjesto nas? Das Wort Hvala vam. ima kolegica Marija Gabriel. Gospođo kandidatkinje za povjednicu, Arabsko proljeće je sada se pretvorilo u zapravo suprotna suprotan razvoj u okviru naše politike susjedstva. To znači da moramo imati diferenciran pristup za svaku državu. Diferenciran pristup da, ali mislim da ne bismo trebali zanemariti regionalnu dimenziju, prije svega dugoročno gledano, jer ne želimo imati pozitivan razvoj u nekim državama, a da njih stalno ugrožava regionalna nestabilnost. I s tim u vezi moje pitanja. Predviđate li akcijski plan za stabilizaciju te regije i kao drugo, koje bi se inicijative mogle uvesti što se tiče okvira Europske unije za Južni Mediteran? Što se tiče i Afrike i vjerske radikalizacije, što predviđate, što možemo napraviti kako bismo zajedno usređivali sa našim afričkim partnerima, kako bismo doista mogli se boriti protiv tih, eh, eh, tih mjesta radikalizacije koje ne bismo trebali zanemariti? Hvala. Mislim da prije svega treba podržati zemlje u toj regiji koje su bile uspješne. To nije nužno bilo takvo. Spomenula sam Tunis i Maroko. Mislim da je iznimno važno ne koristiti e, Mediteransku uniju, to može biti vrlo koristan instrument za Europsku uniju, već i druge formate. Imamo, na primjer, format 5 plus 5, koji mislim, dosta dobro radi ovih proteklih nekoliko mjeseca kada se radi o krizi u Libiji, jer je baš to jedan format gdje oko istog tola imamo susjedne države članice Europske unije, susjedne budući da dijele to more, arapske zemlje i afričke zemlje, svaki sa svojom vizijom. Zapravo smatram da arapske zemlje i sredozemlje općenito, da tu imamo slične dionike sa vrlo različitim krizama i različite formate. Nema jedan format koji se može primijeniti na sve, po mom mišljenju, jer ako se približavamo bliskom istoku, tu imamo druge dionike s kojima moramo uh, surađivati ili koje barem moramo uzimati u obzir. A s druge strane imamo, primjer, uh, Maroko, Libiju i tu trebamo gledati na jug tih zemalja. To bi trebala biti uloga Europske unije, dakle kao prvo da temeljno shvatimo da smo mi jedan važan akter u toj regiji. Ne samo države članice, već Europska unija kao takva je akter na području sredozemlja i na području Bliskog istoka. Tu ću se zaustaviti, a nam sad ću imati jednu drugu priliku da vam odgovorim na ovo drugo pitanje. Gospođa Kalnijete. Hvala vam, gospođo povjerenice. Imam dva pitanja. Europa sada troši 18% na obranu u odnosu na 30 koje smo trošili prije 10 godina. To, nas je, to je izložilo naše granično područje hibridnom ratovanju, smrznutim sukobima. Koje inicijative i politike ćete predložiti kako biste ojačali našu sigurnosnu politiku? drugo pitanje je povezano sa ovim prvim. Kako ćete voditi transformaciju istočnog partnerstva u demokratske društvo koje se temelje na vladavini prava s obzirom na nastojanja Rusije da uspostavi svojevrsnu sovjetski utjecaj u tom području. Hvala vam. Što se tiče proračuna za obranu to je dugotrajna rasprava o svim zemljama članicama, o različitim formatima. Ono što ja mislim je da moramo raditi naročito kao Evropska unija na rashodima kako trošimo novac. I zato sam insistirala na isticanju da je potrebno surađivati na zajedničkoj strategiji, tu je i pooling i sharing. Jer koliko možemo biti učinkoviti na vojnoj strani, onda to možemo učiniti jedino ako zajedno iskoristimo sve naše kapacitete. Dakle, to je suradnja ministara obrane, suradnja sa Europskom agencijom za obranu. Mislim da ćemo morati razviti ovaj pristup pooling and sharing na konkretni način. Kada je riječ o pokušaju ruskog utjecaja na naše istočne susjede, mislim da tu veliki izazov kada je riječ o kulturnom identitetu Europske unije. Pokušaj, ruski pokušaj služe tome da se dokaže da je evropski odabir loš za ljude u tim krajevima. I zato insistiram na podržavanju tranzicije tih zemalja. Ukoliko zajedno uspijemo pokazati građanima tih zemalja da je europski da je put dobar za građane tih zemalja, mislim na Moldaviju ili na, na predstojeće izbore, tu je Gruzija, da kako Ukrajina. Ukoliko pokažemo da europski odabir donosi dobre rezultate za ljude, to će biti faktor privlačnosti za dijelove, za neke dijelove tih društva koji možda danas misle nešto drugo. Das Wort hat Lorenzo Cesar. Lorenzo Cesar, Primere. Hvala gospođo Mogherini, želim izraziti svoje zadovoljstvo što je talijanska vlada odabrala vas kao predsjednicu naše zemlje u Europskoj komisiji i siguran sam budući da sam vas e, vidio na radu i u nacionalnom parlamentu i u Vijeću Europe kao kolega. Uvjeren sam da ćete uložiti sav mogući napor i da ćete pokazati i veliku stručnost i također političko zalaganje i to će također odraziti se u vašem radu u korist Europske unije. Sada prelazim na svoje pitanje. Nasilj protiv vjerskih manjina na Bliskom istoku koje općenito u svijetu je poraslo u posljednjih nekoliko godina. 200 tisuća kršćana koji su progonjeni u svijetu, naročito u Siriji i Iraku. Dakle, upravo zbog progona oni su morali nastupiti i napustiti svoju zemlju. Zatvorene su škole, bolnice i njihovi domovi su označeni znakovima kršćanstva. S obzirom na ovu tešku situaciju, htio sam pitati što namjeravate vi kao eh, poduzeti kao visoka predsjednica Europske unije. Hvala na ovoj podršci, na prijateljstvu i na pitanju. I želim eh, putem vas eh, uputiti i jednu zahvalu Europskom parlamentu za ono što je učinio po ovom pitanju i što će nastaviti činiti. Ovo je važna obveza zato je se to uhlapa također i u zaštitu ljudskih prava i tu je Europski parlament stekao kredibilitet i veliku snagu i nadam se da ćemo tu moći na tome izgraditi suradnju i također podržati pravo na vjeroispovijest i također raditi na pitanju stanja kršćana u određenim dijelovima svijeta. S jedne strane vjerujem da kao što je učinjeno također e, i sa više strana, naglasiti da je pravo na e, slobodu vjeroispovijesti univerzalno pravo i da ono što se događa na Bliskom istoku nije vjerski sukob niti civilizacijski sukob, ali na Bliskom istoku i na, u Sjevernoj Africi i u nekim afričkim zemljama trebamo djelovati putem e, posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava je također putem e, posebnog predstavnika za ljudska prava Ujedinjenih naroda koji je iz Jordana i koliko znam e, ima također i veliku stručnost u ovom području i trebamo raditi kako bismo spriječili takve pojave vrlo konkretno. Evo, ako još imam nešto vremena, htjela bih reći sljedeće. Druga važna točka i Mislim da to treba naglasiti, naročito kada se govori o jako, ali i o drugim dijelovima svijeta, e, to da humanitarna pomoć treba doprijeti do svih zajednica i to je nešto na čemu možemo srađivati sa kandidatom za povjerenika kako bismo koordinirali naš rad, dakle nadležna tijela E, trebaju razraditi određenu politiku, a važna je poruka koju šaljemo nadležnim tijelima i zatim postoji politika provedbe i omogućavanja humanitarne pomoći putem koje možemo konkretizirati ove naše napore. Hvala. Hvala lijepa. postavljeno od strane predsjednika europskih pučana. To je bilo vrlo ljubazno kao pitanje, sada me zanima kako će pitanje biti Antonija Pancijelija, prvog predstavnika socijalista i demokrata. Hvala, gospođo Bogerini. U uvodu povlji o temeljnim pravima stoji da Europska unija stavlja ljudsku osobu u središte svojeg djelovanja. I teme se htjelo istaknuti i bitnost postojanja i tako da, također postojanja koji je, koje je utemeljeno na nepovredivom dostojanstvu svi ono. Međutim, ono što se događa na sredozemlju zapravo e, pokazuje da ne izvršavamo povelju o temeljnim pravima, a o tome je gospodin Juncker govorio kao o središnjoj točki europskog djelovanja. Vi ste rekli da vam treba vremena kako bi se razradili strukturirani pristup, ali mene zanima možete li dati jedan rok za sučeljavanje s Europskim parlamentom u okviru redefiniranja strategije strateškog plana o, pravima i naročito kada je riječ o ulozi visoke predstavnice Europske unije i o koordinaciji rada sa svim povjerenicima budući da je ova tematika sveobuhvatna da dotiče sve resore. Evo, htio bih čuti vaš komentar o tome. Evo, Proteklo je tek nekoliko mjeseci, ali ja ću sada se osvrnuti na neka pitanja, ali morat ćemo produbiti ta razmišljanja u narednim mjesecima sa vama i sa posebnim predstavnikom. U ovih posljednjih nekoliko godina smatram eh, da je posebni predstavnik odradio izvestan posao, no doma možemo i dogovoriti jednu ocjenu. No, pitanje zaštite ljudskih prava nije nešto što prati našu vanjsku politiku, nego je zapravo u njezinoj srži. To mora biti također naš glavni interes. Vrlo često moramo birati, neki kažu, između stabilnosti i ljudskih prava, ali ja smatram da zaštita ljudskih prava je u funkciji stabilnosti dugoročno gledano, što znači da naš rad treba obuhvatiti sve resore, ne samo onih eh, povjerenika koji imaju utjecaj na vanjsko djelovanje, nego naročito i onih povjerenika koji imaju takozvane unutarnje resore, zato jer naša politika proizlazi iz poštivanja ljudskih prava unutar naših granica. Dakle, moramo biti sigurni da unutarnja politika koju primjenjujemo je u skladu sa standardima koje tražimo kada razgovaramo sa trećim zemljama o ljudskim pravima i mislim da je to ključno za učinkovitost našeg djelovanja. Drugo, ono što želim napomenuti u vezi sa zaštitom ljudskih prava je jedan neinstitucionalni aspekt, odnosno trebamo strukturirati dijalog sa nevladinim organizacijama, sa civilnim društvom u Europi i u trećim zemljama, polazeći od onih organizacija koje se najviše zalažu za zaštitu ljudskih prava. U svom uvodnom izlaganju sam spomenula slobodu tiska i to je jedna od tematika gdje e, se trebaju spojiti vanjska i unutarnja politika i navela sam također i pitanje žena zato jer postoji jedan važni događaj koji u vezi sa e, situacijom žena u svijetu, ali i također unutar naših granica. I mislim da trebamo izgraditi jednu institucionalnu vezu između institucija i civilnog društva. Dakle, trebamo poraditi i unutar naših granica na zaštiti ljudskih prava i u našim odnosima sa trećim zemljama i to mora biti srce naše vanjske politike. Hvala. Gospodin Pasku. Gospođo Mogherini, u više navrata je Europa bila izložena kritikama zbog nedostatka političke volje, naročito kada je riječ o pitanjima obrane i sigurnosti. To možemo dijelom e, pripisati također različitim percepcijama zemalja članica i također nedostatku razumijevanja za uzajamne brige. Smatrate li da ova strateška politika može, naravno ako je revidirana prikladno, <laughs> pomoći u rješavanju ovog problema? Pa nadam se, evo, to je do sada najlakše pitanje. Pa, e, osvrnula sam se na to malo prije. Mislim da bi bilo pogrešno vjerovati da prijetnje koje prepoznaju neke zemlje članice ne pogađaju druge zemlje članice. Mi smo jedna cjelovita zajednica. I ako se negdje smatra da postoji prijetnja, onda ta prijetnja treba biti prepoznata svugdje. Zato sam i rekla da trebamo obratiti veću pozornost istovremeno i istoku i jugu i ne smatrate da trebamo obirati između jednog ili drugog. Ne smijemo i ne možemo si priuštiti taj izbor zato jer na istoku i na jugu postoje problemi i trebamo se suočiti sa svima istovremeno. Zato sam i rekla da ću započeti sa određenim koracima. Ako budemo radili na e, sigurnosnoj strategiji i na viziji, onda ćemo zaštititi naše ljude, ali također i druge dijelove svijeta. Zato je Europa bi trebala biti organizacija koja nudi sigurnosti. Mislim također e, da trebamo i biti ujedinjeni kada je riječ o precipiranim prijetnjama. Hvala, gospođo kandidatkinjo za visoku povjerenicu. Vi kao talijanka ćete se u narednim mjesecima suočiti sa bolnim problemom e, koji se odnosi na talijanske marinice koji su blokirani u Indiji. To je problem koji se tiče ne samo Italije, nego ima utjecaja na međunarodne odnose i također glavna načela kao one funkcionalne imuniteta kojim se Indija služi kako bi zaštitila svoje agente u inozemstvu. Od travnja 2014. godine učinjen je jedan korak i uz poznavanje vaše odlučnosti i vaše stručnosti ja sam siguran da ćete učiniti sve kako biste doblokirali situaciju. Pitanje nije samo bilateralno. Dakle, smatrate li E, kakav će to učinak ima, e, da će to imati učinak na euroindijske odnose i hoće li to imati širi odjek i kakvu ulogu bi trebala i bi morala odigrati Europska unija u svemu tome. Kao što sam rekla, nakon e, ovoga saslušanja još u biti talijanske ministrica vanjskih poslova sve do glasanja u parlamentu i dok budem ministrica svaki dan ću posvetiti nalaženju rješenja za ovo pitanje, za ovaj predmet. U trenutku kada budem preuzela drugu funkciju, ako parlament tako odluči, namjeravam e, iza svega valorizirati ono što je već do sada učinjeno. Europska unija je u više navrata i na svim, čak i najvišim razinama iznijela taj zahtjev. Dakle, to su učinili i predsjednik Barroso i gospođa Ashton i gospodin Šulci i gospodin Brok koji je to učinio prije nekoliko tjedana ovaj spor kao i drugi potencijalni sporovi između zemalja članica i trećih zemalja ulaze u sferu kompetencija vanjskog eh, predstavnika. Dakle, želim u, u odnosima sa Indijom naglasiti potrebu za poštivanjem eh, međunarodnog prava u njihovom interesu. Kao što ste i sami rekli, to su glavna međunarodno pravna načela i to se odnosi na ulogu Italije, Europe i Indije koja sudjeluje u međunarodnim vojnim akcijama u kojima su naravno ta načela od temeljne važnosti. Ono što mogu učiniti je olakšati dijalog između Italije kao dijela Europske unije i Indije u ovom predmetu, jer znam vrlo dobro i to svi znamo a to je i u skladu sa onime što su izjavili i gospodin Barroso i gospođa Ashton i gospodin Schulz. E, dakle, smatramo da bi pozitivno rješenje spora ojačalo također i partnerstvo između Europske unije i Indije. Hvala lijepa. Gospodin Asis. Hvala. Gospođo Mogherini, u svojem uvodnom izlaganju Spomenuli ste važnost e, odnosa između Europske unije i Latinske Amerike kao cjeline i u tom smislu imam jedno vrlo konkretno pitanje. Kakve političke inicijative ćete promicati kako biste pridonijeli razu e, zastoja u pregovaračkom procesu za zaključenje e, sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Mercosura. Dakle, to je proces koji traje još od 90. godina. I drugo, to je sporazum e, koji je od ogromne važnosti u trenutku kada pridajemo veliku važnost ttp u sa SAD-om. Dakle, ne smatrate li da bi trebalo jačati veze na svim razinama, političkim, trgovinskim i tako dalje sa Mercosurom? Dakle, moje pitanje je sljedeće. Koliko je visoko to na vašoj ljestvici prioriteta? Dankeschön, Herr Nein. E, gospođa Mogherini ima riječ, da. Evo, mogu odgovoriti na talijanskom, to je jedan od e, sredozemnih jezika koje ću odabrati. Prije točno dva mjeseca bila sam u Santiago del Chileu, sa glavnim tajnikom e, Selaka i razgovarali smo upravo o tome. I tada sam rekla, i mislim da to stoji u zapisniku, da partnerstvo između Europske unije, Latinske Amerike i Kariba može igrati još važniju ulogu. Imamo jedan zajednički temelj u smislu povijesnih, kulturnih, e, međusobnih odnosa i političkih odnosa, postoje unutarnji oblici života uza sve razlike koje su nam ipak zajedničke, koje su prepoznatljive i vrlo dobro se razumijemo. Ono što ponekad nedostaje je možda jedan malo veći interes, politički interes naše strane, a možda i sa strane zemalja iz Latinske Amerike, kako bi to partnerstvo doista razvilo svoj puni potencijal. Mislim da to vrijedi za Mercosur i za ostale regionalne organizacije koje postoje u Latinskoj Americi, od kojih svaka ima različiti oblik i također političke aspekte kojih sam svjesna, no smatram da je važno raditi sa više političke energije na ovom cilju, ne samo sa Latinskom Amerikom, nego i sa Karibima. Imamo doista veliku priliku da to učinimo, zato jer se u lipnju održava sastanak na vrhu između Europske unije i Selaka i to možemo iskoristiti kao priliku za business as usual u pozitivnom smislu. Dakle, to može biti trenutak gdje ćemo mi doista iskazati pozitivnu volju da jače surađujemo, ne samo sa zemljama koje su nama strateški partneri, nego sa cijelim kontinentom. Hvala, gospodin Belder. Hvala. Ja ću govoriti nizozemski, gospođo Mogherini. Gospođo Mogherini. Destabilizacija na regionalnoj razini i na svjetskoj razini koju počinjaju ISIS, e, Hezbola i druge terorističke organizacije na Bliskom istoku je pokazala jasno da Izrael i Europska unija imaju paralelne sigurnosne interese. Slažete li se s tom tvrdnjom? Ako je tako, kako mislite da bismo u politici vanjskog e, djelovanja i zajedničkoj sigurnosnoj politici mogli odraziti te zajedničke paralelne interese? Da, e, postoje prijetnje koje dolaze iz našeg e, okruženja, ali to su prijetnje ljudima iznad svega koji žive u ovoj regiji. Ne znam, hoćete li se složiti s time. Prve e, žrtve Isela bili su muslimani. Da, bilo je i kršćana, bilo je drugih vjerskih zajednica, ali prve žrtve su muslimani. I to je ono što trebamo unijeti u našu politiku i u poruku koju želimo poslati. Odnosno to mora biti dio naše strategije suočavanja sa prijetnjom jer ISIL se proglašava državom a istovremeno uništava koncept države, odnosno autoritet države i granice. Dakle, služe se vjerom protiv drugih vjera, a to nije utemeljeno ni u islamu niti u bilo kojoj drugoj svjetskoj religiji. Dakle, ova kulturološka civilizacijska poruka koja dolazi iz Europe je doista važno sredstvo kako bismo se nosili s tom prijetnjom. Imamo i druga sredstva, imamo vojno sredstvo, a o tome će odlučivati zemlje članice. Neke su se odlučile poslužiti time, neke ne, neke u drugim oblicima, no mislim da je važno i što bih učinila ponovno u budućnosti je e, izgraditi zajednički okvir kako bi Europska unija mogla djelovati u istom pravcu. Postoje i dalje ovlasti koje će ostati u rukama zemalja članica i također i kapaciteti, ali ako ih obuhvatimo jednim okvirom koji zadaje smjer, strategiju i koji objedinjuje te napore, onda ćemo ostvariti bolje rezultate i izbjeći ćemo disperziju napora. Zatim imamo tu i humanitarnu stranu stvari. Humanitarni aspekt je ogroman. E, ispričavam se, isteklo mi je vrijeme. Um, uh, uh, Gospodin Van Orden, e, nažalost ne može biti večeras ovdje, ja ću govoriti u njegovo ime, zamolio me da postavim njegovo pitanje koje vojne aktivnosti treba provesti Europska unija zato jer ih ne može provesti NATO ili koalicija spremnih zemalja? I drugo, smatrate li da je glavna svrha zajedničke vanjske sigurnosne politike promicanje europskih integracija i također pomaganje Europskoj uniji da postane veliki svjetski igrač? misije ili operacije koje su uspostavljene nisu tamo zato jer to nitko ne može učiniti. One postoje zato jer je dobro da ih provodimo. Ne znam odgovara li to na vaše pitanje, ali mislim da ne smijemo samo preuzimati odgovornosti ako su ih ispustili su ih ruku ili NATO ili zemlje članice. Osim toga imamo operacije misije koje surađuju usko sa NATO-om i sa operacijama zemlja, zemalja članica. Dakle, integriran pristup je svakako s političke strane mudar. Zaboravila sam koji je drugi dio pitanja. Aha, političko pitanje, da. Je, tako je, ali opet ne bih e, se toliko pitala zašto, nego bih e, radije učinila ono što je ispravno i to na odgovarajući način. I na taj način možemo izgraditi taj osjećaj pripadnosti, ali glavni razlog zašto to činimo nije zato da budemo zajedno, nego da učinimo nešto u korist naše sigurnosti i sigurnosti drugih. Smaka. Gospodine Smaker. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo Magrini, ja ću govoriti na nizozemskom. Htio bih se vratiti na vaše ambicije s kojim želite ljudska prava staviti u središte što se tiče našeg vanjskog, našeg vlastnog predsjedništva. Imamo sada 40 godina konvencije protiv mučenja i vidimo da se situacija pogoršava. Što se mene tiče, ima premalo akcija, premalo angažmana od strane Europske unije da se borimo protiv e, mučenja i otmica. Mislite li da bi trebali imati još jednu osobu koja se neće za to zalagati? Što se tiče Kine, što mislite napraviti što se tiče prakse Narodne republike Kine pod nazivom Farangol o e, kojem je Europski parlament donio rezoluciju. Hoćemo li tu vidjeti transparentan postupak i hoćemo vidjeti te osobe koje su otete oslobođene. Da, ja sam više nego spremna da spominjem tu temu mučenja, kao što sam rekla i sve druge teme koje se vežu uz ljudska prava, ne samo e, visoko na programu, nego da to stavimo u samu srž naših politika. Kao prvo mislim da imamo mnogo iskustva unutarnjog gledano, ali isto tako u okviru udruga civilnog društva s kojima možemo surađivati i spomenuo sam i potrebu da stvorimo alijansu, da ojačamo aktiviste za ljudska prava i udruge civilnog društva u tim zemljama gdje postoje izazovi i to će biti dio mojih zadaća da spominjem tu temu gdje god mogu, ali ne samo da ju spominjem, već i da napravim razliku prije svega, a to se isto tako odnosi na Kinu. Mislim da će zasigurno to biti jedna od tema s kojom ću raspraviti sa kineskim vlastima. Ono što ću pokušati učiniti jest uključiti i druge države u to, pokušavati im naznačiti što bi trebali promijeniti, ali ne samo to, nego im pomoći i u tome da uvedu neke promjene, da uvedu neke druge prakse. Mislim da je to najučinkovitiji način na koji se možemo baviti ljudskim pravima. Spomenuli ste Hong Kong u zadnjem dijelu vašeg pitanja, ako se ne varam, ali nisam dobro shvatila prijevod, ne zbog uspjeh prevoditelja, oni su divni, nego radi sebe. U tih 20 sekundi svojim ću vrlo kratko pitanje Hong Konga. Dosta sam zadovoljna što danas imamo bolje vijesti, a ne grozne vijesti koje nam prisužu od tamo. Mislim da je to prije svega u interesu građana u Hong vlasti i kineskih vlasti da se ovi sljedeći izbori 2017. godine odvijaju u dobrom smislu u obliku dijaloga. Hvala lijepa, gospođa Šake. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo kandidatke za povedenicu. Rekli ste da trebamo razmišljati u velikim dimenzijama, ali nadam se da će Europska unija odlučno djelovati. Sada ste nedavno spomenuli da bi Iran mogao biti strateški partner. Moje pitanje je kako? I kako vi gledate na vašu ulogu unutar P5 plus 1 pregovora kao visoka predstavnica i s tim u vezi kako ćete osigurati da Europska unija i dalje potiče iranske, zaštiti ljudska prava iranskih građana i da se ne stave svi napori samo u pregovore o nuklearnom programu. Vidim da ste vi ambiciozni, ali ti pregovori bi se mogli jako dugo odugovačiti ako nema sveukupnog rješenja. Hvala vam lijepa. Vjerujem još uvijek to smatram da bi Iran mogao biti vrlo strukturni partner u toj regiji i mislim da je zbog toga smisleno imati dobre odnose sa Iranom i pokušati učiniti da bude dio rješenja u nekim sukobima u toj regiji, a ne uzrok problema. No mislim da bi trebali biti realistični, i barem pokušati, kao što je to bio slučaj sa rakom da pokušamo imati pozitivan utjecaj. Što se tiče pregovora P5 plus 1, kao što dobro znate, ti pregovori će se sada nastaviti do studena ove godine. U srpnju je donesena odluka, ne tijekom protokola kruga, nego u prethodnom krugu pregovora, da će Catherine i dalje do 24. Eh, studenog imati ovu ulogu pregovarača, jer ne bi, mislim da je to mudro, ne bi trebali mijenjati pregovarača u ovoj zadnjoj fazi vrlo teških pregovora. Razgovarala sam ne samo sa Catherine, nego i sa drugim ministrama koji su tu uključeni i sa, Zarif, sa, gospodinom Zarifom, ministrom vanjskih poslova eh, Irana na nedavnom sastanku un I Mislim da bismo mogli prije 24. studenog doći do sporazuma, ali će biti iznimno složeno doći do sporazuma nakon toga. I mislim da je moguće postići sporazum do tog datuma. To nema nikakve veze sa ljudskim pravima, ja bih rekla i te dvije teme trebaju ostati potpuno se odvojene. Ljudska prava su jako važna, prevažna da bi ih se uključili u bilo kakvu vrstu pregovora. Kao što sam rekla, tu se raspravlja o nuklearnom pitanju, neovisno o regionalnoj ulozi Irana i iste stvari sa ljudskim pravima. I ja ću uvijek postaviti to pitanje ljudskih prava kada budem razgovarala s iranskim vlastima. Hvala vam. Gospodin Maura Barandijaran. Hvala lijepa. Gospođo kandidatkinja za visoku predsjednicu, imam jedno pitanje vezano uz bilateralni sporazum između Europske unije i Kube. To je sporazum koji se tiče gospodarskog otvaranja sa pitanjem slobode na tom otoku. No, nažalost, mogu konstatirati da se tu ne raspravlja o temeljnim pravima kubanskog naroda. I stoga vezno je moje pitanje. Slažete li se da bi gospodarske reforme Kastrovog režima da su one do sad bile samo površne. I imate li namjeru tu konstruktivni dijalog vezano uz ljudska prava sa na tom otoku, sa komorskim vlastima? Ako na to govorite sa da, kako ćete to nadzirati? Da se klauzula o ljudskim pravima dobro nadzire i koja će pritom koju će ulogu igrati Europski parlament. I za kraj, gospođo Mogherini, ako vas se potvrdi, mogu vas samo zamoliti da se tijekom vašeg mandata vrijednosti iz Europske i ljudskim pravima, da se njima pridaje veća važnost od gospodarskih interesa i to u svim vašim odlukama. Hvala lijepa. Hvala. Ako mi budete to dopustili, ako budete odlučili u tom smislu, Vratit ću se za nekoliko mjeseci, ali o tome ćete vi odlučiti na pitanje sljedećih koraka koje trebamo poduzeti. No, mogu odmah reći sljedeće. S jedne strane, uvjerena sam da moramo podržati ovo malo otvaranje prema gospodarskim reformama koje su vlasti pokazale Svakako može se više ostvariti na gospodarskom planu, ali naročito na političkom planu naša je uloga je davati ohrabrenje i također promicati jednu uvjerljiviju gospodarsku reformu, odlučniju gospodarsku reformu. Svakako sam spremna uspostaviti konstruktivan dijalog po pitanju ljudskih prava sa kubanskim vlastima. Mislim da to mogu učiniti sa našim posebnim predstavnikom za ljudska prava. I svakako ću s radošću podijeliti te obveze sa vama, sa Europskim parlamentom u obliku koji to budemo, budemo smatrali najprikladnijim. Gospodin Weigl. Pavel Varinin, gospođo Mogherini, Pozdravljam napore koje, e, važnost koju ste vi dali političkoj dosljednosti između naših vanjskih i unutarnjih politika. No isto tako mi je drago vidjeti način na koji ste uključili sve dimenzije u našu vanjsku politiku. Kao pripadnik iz najsjevernije zemlje i zastupnik u Europskom parlamentu bilo mi je drago da ste pridodali važnost e, području Arktike. Imam pitanje vezano uz globalnu ulogu Europske unije. Mi smo globalni lider u trima političkim područjima, trgovini, razvoju i okolišu. Trebali bismo ojačati našu međunarodnu ulogu tako što koordiniramo naše globalne aktivnosti i tako što imamo tu veću dosljednost. Mislim da bi se to moglo postići sa drugim povjenicima koji su odgovorni za vanjske politike, iako da kako mislite to ostvariti? Pokušat ću. Pokušat ću učiniti najbolje što mogu i staviti svu svoju energiju na to. Trebamo si postaviti visoke ambiciozne ciljeve. Kao što ste rekli, mi smo vjerojatno najvjerodostojniji i najmoćniji dionik kada se radi o trgovini, razvoju i okolišu, ali i o drugim područjima. Za ta tri područja to je jasno. Teško je sada reći kako ćemo se koordinirati. Mislim da koordinacija, može to jako sredozemni pristup, iako mi je Aktika vrlo draga, vrlo strateška i predivna regija. Mislim da koordinacija počinje od toga da podijelimo ideje, zabrinutosti, prioritete i alate i stoga ćemo vidjeti hoće li ta mjesečno, ti mjesečni sastanci sa povjerenicima, ne samo sa povjerenicima koji su zaduženi vanjska pitanja, već i sa eh, onima koji su zaduženi za unutarnje politike, ali koji, su, koji imaju vanjsku dimenziju, to nam je dobro poznato kada govorimo o pitanju okoliša, ali i o trgovini i razvoju. Kada krenemo sa dijeljenjem prioriteta, vizija i instrumenta, onda možemo vidjeti hoćemo li moći zajedno pokretati taj stroj date politički input različitim strukturama koje imamo, koje su jake i velike i koje nam omogućuju da zajedno surađujemo. To je izbor jedan. Što se tiče globalnih pitanja, kada pogledam što radimo na području informacije, na Haitiju ili na Afričkom rogu, onda vidim da radimo to u komadima. ako uspijemo to sve ujediniti i političko oblikovati, onda bi to bilo mnogo vidljivije, mnogo jače, a znamo da je politička vidljivost i dio samih politika, nešto što postoje vidljivije, postoje privlačenje drugima jače, a što se tiče globalnih promjena i okoliša, na tome ćemo posebice morati raditi ove godine, budući da u prosincu imamo sasnak u Limi i u Parizu sljedeće godine kako bi to bila priča uspješnica. Ako to ne bude tako, onda ćemo teško moći ostvariti neke uspjehe u budućnosti. Hvala lijepa. Ivo Weigl. Gospođo kandidatkinje za povjednicu, dan kada, na dan kada ste bili u Lampeduzi ja sam bio u Addis Abebi. I ja sam se uvjerio u to da će se u budućnosti još i više povećati ovaj već sam po sebi velik broj izbjeglica ako ne uspijemo pripremiti strukturiranu politiku za Afriku. No, dopustite mi da u ovom trenutku kažem da mi je drago što ste se odlučili na to da pripremite na takvu politiku. Zatim isto tako naglasili ste međunarodno pravo. Ako Europska unija bude odlučna u korištenju tog prava, onda bi bili još i važniji globalni igrač kada se, na primjer, tiče sukoba između Izraela i Palestine, pitanja na, Nagorno Karabah, pitanja vezih uz eh, područje Sahare. Hoćemo li moći koristiti takve instrumente kada dođe do kršenja međunarodnog prava? Izvolite, hvala. Vrlo je simbolično što ste što sam ja bila na Lampeduzi, što ste vi bili u Addis Bebi, jer to je upravo ta ruta. Ono što je mene najviše dojmilo kada sam se susala sa predstavnicima obitelji žrtava e, sa Lampeduze i sa preživjelim osobama, nije bilo toliko sam broj e, preminulih osoba i priče tih osoba, već priče preživjelih osoba, jer mi bilježimo tu tragediju na moru, ali ne bilježimo tragediju prije nego što te osobe pristignu na more. I mislim da upravo na tome trebamo raditi sa prioritetima. Radi se o mučenju, o krčenju ljudskih prava, e, nad ženama, nad djecom, nad muškarcima i u najvećem dijelu slučajeva, mislim da se to tiče Lampeduze e, na rutu između Libije i Italije, radi se o tražitima azila, ne o bilo kakvim migrantima, dakle radi se o tome da nam je potrebna strukturna, strukturna strategija za Afriku, za Afriku, ali i za nas, tako bih rekla. Međunarodno pravo, spremna sam koristiti instrumente i da, možda ćemo biti spremni koristiti instrumente, ali kao prvo bi trebali stvoriti uvjete s kojim bismo mogli tih instrumenta u slučaju kršenja ljudskih prava učiniti preventivne instrumente, jer kada pogledamo oko nas sve krize koje nas okružuju, sve spomenuli ste sukob između Palestine i Izraela, su tu već desećima. Ja sam odrasla s njima, a druge smo mogli predvidjeti, samo smo trebali djelovati na vrijeme kako bismo ispriječili. I mislim da je ono što nam je potrebno kao Europska unija da ne razmišljamo o sankcijama nakon e, kriza, nego o tome da krize ne nastanu. Hvala lijepa, gospodin Kuzo Permi. Gospođo Mogherini, situacija u Iraku i Siriji je posljedica zapadnih politika u proteklih 20 godina. Možda ćete me bolje razumjeti kada bi Bertolucci Žirano Vicento još e, bio tu, onda bi bilo drugačije. Radi se o zapadnim moćima koje su tu sudjelovali, koji su plaćali te režime to, se, to je sve naraslo u dimenzijama dok više nismo ni znali što da učinimo s, tom velikom količinom nafte. To sad e, plaćaju kao cijena naši mladi ljudi koji zapravo žele samo imati dostojanstven život. A islamska država je posljedica invazije na Iraku i našeg upitanja u Siriji. Nakon toga, mislite li da to ne bi trebalo biti čudno. Da, mislim da je teritorijalni integritet Iraka i Sirije važan, ali također vjerujem je to, mislim da se ne slažemo, da je naša dužnost pomoći putem e, isporuka oružja, no to nije u nadležnosti Europske unije, dakle tu se ne slažemo, i pomoći onima koji se opiru u terorističkoj organizaciji koja izbliza prijeti životima tolikih civila. Mislim da je to naša humanitarna dužnost. Jasno je da, i tu se slažemo, nema vojne reakcije koja se može održati ako nema i političkog odgovora i ako se ne poradi na uvjetima koji dovode do povećanja privlačnosti ekstremizma. Naravno da tu postoji nestabilnost, postoji siromaštvo, e, socijalna nesigurnost, gospodarska nesigurnost e, koje su daleko zežne i također postoje i podjele i isključenja iz vlasti što stvara jedno okruženje koje pogoduje vrbovanju u redove terorističkih organizacija. I mislim da je to glavna obveza Europske unije, odnosno pokušati preokrenuti taj trend, jer svakako ako omogućimo politički bolji bolje uvjete života sa, gospodarskog, socijalnog stajališta, sa stajališta ljudskih prava u tim zemljama, to bi oduzelo onda resurse onim terorističkim organizacijama koje prijete tom stanovništu i zahvaljujući čijem očaju se održavaju. Gospodin Iglesias. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobro večer, gospođo Mogherini. Ja sam najčešće vrlo kritičan u odboru, ali postoje iznimke. Iako imamo velike, veliko razilaženje u mišljenju, možemo ipak moći reći da nešto možemo učiniti boljim. Jedna od kritika je bila da ste vi možda malo previše proruski orijentirani. Vi ste zatim isto tako rekli da ste neiskusni i da niste još jako odlučni kad nastupate. Mislim da ste vrlo kompetentni i da imate dobro razumijevanje za ljude, a upravo je to nešto što nedostaje u ovom odboru. A i za razum. Bili su to vrlo čudne osobe koje su pristizale s nama. Netko je, na primjer, rekao ne može slušati Wagnera jer onda želi izvršiti invaziju na Poljsku, možda postoje oni koji kad čuju Wagnera razmišljaju invaziju na Rusiju. Vi ste već rekli da treba uvijek zaštititi međunarodno pravo. A ovo djelovanje Rusije je isto tako nešto čime se krši međunarodno pravo. Jašeri, <laughs> ognuno svoj. Ma, a meto... Priznajem da ovo političko sučeljavanje, onako kako se odvija u ovom domu, je vrlo korisno za naš rad koji moramo obaviti sad kod nas e, odvojeno, naravno u okviru vlastitih ovlasti, ali također to sučeljavanje i intelektualno dragocjeno. Ja smatram da je ovaj ispit kako je opisan, doista važan i zanimljiv zbog pitanja koje čujem, zato jer u pozadini tih pitanja ima e, toliko ideja i toliko povijesti, toliko pozadina. Mislim da je to lijepo i zbog toga je ovo sučeljavanje i ugodno i zanimljivo. Poštivanje načela međunarodnog legaliteta, međunarodnog prava je svakako nešto što vrijedi za sve. I ovo je prvo pitanje koje se nadovezuje upravo usko gledano na Bliski istok. E, očekivala sam zapravo da ćete možda posvetiti više pozornosti pitanju Bliskog istoka. Mislim da je to zapravo srž našeg djelovanja na sredozemlju i na Bliskom istoku i to nije samo tema koja se tiče Izraela i Palestine, nego nešto što se tiče Izraela i arapskih zemalja. Tamo treba riješiti najmanje dva sukoba. Zbog toga mislim da je najbolji pristup na regionalnoj razini. Moramo osigurati da je prekid vatre do kojeg je teško došlo u Kairu krajem Koloza, postane i pretvori se u novi politički proces. U nedjelju će se odigrati opet u Kairu konferencija donora uz prisutnost predsjednika Ambasa i mislim da to može postati prilika da e, ne samo da se materijalno izgradi Gaza, nego da se izgradi i mirovni proces, ali isto tako i za rješavanje Izraela-arapskog sukoba. I također, arapska mirovna inicijativa iz 2002. bi trebala svakako biti od koristi ovdje u tom kontekstu jer trebamo stvoriti jedno različito regionalno okruženje. Hvala lijepa. Kad kad su prioriteti za kandidate iznenađujući, to je isto tako dobro. Prelazimo sada na sljedeće pitanje. Gospodina Žunduka Melenšona. Melenčona ako želite, da. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospođo, htjela sam, htjela sam pitati nešto što je veoma teško humanitarno pitanje. Čudno mi je da niste postavili pitanje promjena okoliša kao jedno od glavnih uzroka e, zatim promjena i sukoba među zemljama koje tu sudjeluju i njihovom utjecaju isto tako na tokove migranata. Kako ćete vi o tome zastupati Europsku uniju na sastanku u Parizu sljedeće godine? Zatim, isto tako, što se tiče vrlo nestabilne situacije sa dolarom kao međunarodnom vanutom koji premećuje sve međunarodne monetarne sustave. Brazil, Kina, Indija, Južnoafrička Republika su odlučili sada uspostaviti ekvivalent Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, a Kina i druge zemlje odlučili su vršiti razmenu u vlastitoj valuti. To zatim uh, uvijek više dovodi do nestabilnosti te valute i do većoj nestabilnosti isto tako i američke politike s tim u vezi. Hvala vam lijepa gospodine Melanšone. Da, doista. Spomenula sam klimatske promjene. To je zapravo bio prvi globalni koji sam spomenula tijekom mog uvodnog izlaganja, ne znam, učila sam to na engleskom. Žao mi je što to nisam uđeno još ponovila. Mogu vam reći da sam sudjelovala prije nekoliko tjedana na Opće skupštine Jedinih naroda na jednom događaju gdje je Europska komisija e, bila predstavljena i to od strane trenutnog povjerenika sa ministrima vanjskih poslova iz cijelog niza država članica Srpske unije i mislim da za ono što će se ticati mog posla imati taj format i što se tiče moje funkcije, ako me potvrdite, da dakle tu nastupam sa nadležnim povjerenikom i sa nadležnim potpredsjednikom, sa ministrima vanjskih poslova, ministrima okoliša i sa čitavom mrežom udruga civilnog društva i nevladnih organizacija koji su izvor ne samo informacija i obrazovanja, već i aktivnosti što se tiče ove teme i to će biti vrlo korisno u okviru našeg rada u Ujedinim narodima. Što sam e, već rekla je da ne trebamo pristići prekasno u Pariz. To znači da moramo već u Limi tijekom prosinca učiniti sve što možemo. Ako tijekom prosinca u Limi ne obavimo i pripremimo već jedan dio posla, onda će situacija biti vrlo složena u Parizu, bit će teško da to bude uspješno, a ne možemo si dopustiti neuspjeh kada se radi o ovom izazovu. Mislim da se tu radi o međunarodnoj sigurnosti, kao što ste i rekli, da se ne radi tu samo o pitanju okoliša. Ispričavam se. Thank you. Hvala lijepo, gospodin Um, Hvala vam gospodine predsjedniče, gospođo kandidatkinje. Vrlo mi je drago što ste rekli da trebamo imati diferencirani pristup u našem susjedstvu, kako Istočnom, tako i južno. Ja smatram da je politika susjedstva nešto o čemu trebamo pomisliti, da ona ne ispunjava svoje rezultate, nimalo. I tvrdi se da ste vi zapravo odgovorni za predefiniranje i da će, oni vas, da će vas povjerenici slijediti. Dakle, koga za pet do šest mjeseci od sada trebamo priopitati za izvještavanje o tom strateškom predefiniranju u ovom odboru. Isto tako, jedna osoba proglašena personom grata unutar Rusije i ruske vlasti su ispostavile međunarodnu čitav potpis takvih osoba. Imate li informacije o tome i što mislite o tome poduzeti? Hvala. Hvala vam na tim dvima pitanjima. Što se tiče strateškog predefiniranja, koga trebate pitati? Pa mislim da mene, da. To mogu potvrditi. Ali to ne znači da ću to napraviti sama, zatvorena u mom uredu, izolirana od ostatka svijeta. Kao pozitivan znak tumačim činjenicu da svi želimo surađivati na timski način. Timski rad to će biti ključna riječ, ali da, bit će nam potrebno i vodstvo i odgovornost unutar tog timskog rada i ako se slažete s tim, bit će i na meni odgovornost da to učinim. Što se tiče ovog slučaja Rebeke, da, informiran sam, informirana sam o tome, vjerojatno manje od vas, jer ni, nisam u tom, ne radim u tom svojstvu trenutno, ali u potpunosti dijelim ono što je rekao predsjednik Šulc, da je to u potpunosti neprihvatljivo. Ne samo da postoji takav popis, već i da taj popis nije niti objavljen, niti da nije opravdan. I jednom i ako budem u toj poziciji, onda ću se zasigurno pozbaviti s time, sa ruskim vlastima, da se to ne dogodi. I ako se to javno opravda, ako se to utemelji, onda možemo odgovarajuće reagirati na to. Hvala vam. A, i da spomenem sljedeće, imam još malo vremena. Mislim da je parlamentarna diplomacija ključne važnosti. I gdje god mogu olakšati pristup u okviru misija zastupnicima Europskog parlamenta za posjete državama možete računiti na mene kako i na moju službu, a za uzvrat bih vas zamolila da se koordiniramo prije i nakon što se vratite kako bismo mogli dobro planirati, kako bismo mogli znati za koga bi bilo bolje da napravi tu posjetu, kako bi svi znali sve E, kako bismo se mogli koordinirati i da dobijemo isto tako i povratne informacije jer, jedan, jer rezultati te parlamentarne diplomacije će biti vrlo važni i za moj rad. Da dakle možemo zajedno surađivati na parlamentarnoj diplomaciji na sutiljan način, to će biti vrlo važno i za mene. Hvala. Hvala lijepa, Ulrike Lunaček. Hvala vam. Gospođo Mogherini, u svojim pismenim odgovorima rekli ste da ćete koristiti ljudska prava kao kompas u svom radu. Dakle, dva pitanja u vezi s tim. Spomenuli ste slobodu vjeroispovijesti žene, slobodu medija. Želim čuti kako ćete ojačati prava etničkih manjina te seksualnih manjina u vašem radu. Drugo pitanje, u istočnom susjedstvu imamo bogato je Azerbejdžan, bogat plinom, ali tamo vidimo veliku represiju nad medijima i civilnim društvom koje je povećano tijekom zadnjih mjeseci, kako ćete odgovoriti te zaštititi zaštitu temeljnih sloboda i prava te? Zadnje pitanje koje se odnosi na vaše stajalište ministra vanjskih poslova Italije vezano za Južni tok. Kao što znate, mi smo protiv ovog projekta kao Europski parlament, jer nije riječ o europskom projektu. Kako ćete djelovati kao potpredsjednica Komisije vanjska predstavnice. Nadam se da ćete u budućnosti biti e, zapamćena kao e, osoba zadužena za zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku, a ne za južni tok. Na to i meni stvara neke probleme ova titula koji ste spomenuli. Bilo bi dobro da nađemo neku bolju titulu, mogli bismo o tome porazgovarati. Mislim da je jako važno razjasniti ovo potonje. Politički uvjeti za južni tok u trenutno još ne postoje, to je povezano sa situacijom Ukrajini te našim odnosom s Rusijom. Uzeći to u obzir, svi infrastrukturni projekti trebaju imati solidnu pravnu osnovu. Dakle, kada i ako se politička situacija povrati u normalno stanje, ako, dakle veliko ako, tada bi možda mogli započeti tehnički razgovore. Ukoliko se takako u potpunosti ispuni pravna osnova koja je za to potrebna, nadam se da to razjašnjava moje stajalište. Kada sam posljednji put bila ovdje, krivo su me protumačili, mislim, neki novinari. Ne vjerujem da je to učinio neki član parlamenta. Rečeno je da Južni koridor treba biti naš prioritet. I neki ljudi su to povezali sa Južnim tokom, a zapravo je riječ o sasvim dva različita projekta. Dakle, znate da se ovaj potodnje odnosi na Azerbejdžan. Dakle, još jedno pitanje koje <laughs> nije jednostavno. Zato što mnogo ulažemo u energiju sa Azerbejdžanom, oni jako dobro znaju da će to biti ključno pitanje za našu diversifikaciju energetskih izvora. I mislim da moramo još više naglasiti potrebu za poštovanje ljudskih prava, naročito prava sloboda medija, te slobodu političkih aktivista, odnosno ljudi. Kada je riječ o etničkim i seksualnim manjinama, odnosno orijentaciju činit ću najbolje što mogu svugdje kako bih to promovirala i to je dio moje DNK. A to činim zato što to vjerujem, ne zato što je to neka klauzula ili nešto se mora. Naročito kada je riječ o seksualnoj orijentaciji. U nekim zemljama i u nekim zemljama u Europi morat ćemo na tom pitanju još podosta raditi. Reinhard Bütikofer. Hvala lijepa, Reinhard Bütikofer. Thank you, President. Uh, Mrs. Mogherini. Hvala vam, predsjedavajući. Kao potpredsjednica bit ćete odgovorna za instrument za stabilnost i mir. U instrumentu sada nedostaje 70 milijuna za ovu godinu, te 60 za iduću godinu. Hitne mjere koje se tiču prevencije, sukoba te izgradnje mira morat će biti odgođena zbog nedostatka sredstava. Kako ćete se osigurati da se ovaj instrument dovoljno dobro financira? Drugo pitanje. Koju važnost dajete evropskim odnosu sa zemljama ASEANA? a um, uh, Kada je riječ o proračunu, ja ću, ukoliko postanem visoka predstavnica, usko surađivati sa Kristalinom i već smo neformalno počeli razgovarati o načinima na koji ćemo se nositi s ovim pitanjem. Znajući njezino iskustvo i njezino rad u ovom području, mislim da možemo zajedno jako dobro razumjeti što s čime se možemo odmah pozabaviti, a što odgoditi. Općenito imamo problema sa proračunom, ali to zasigurno znate bolje nego ja. To se ne odnosi samo na taj instrument za ovu godinu, već za obaveze za ovu godinu. Obaveze koje imamo u tom instrumentu i svim, drugom, drugim povezanim sa vanjsko djelovanje važni su za našu vjerodostojnost i mislim da je komisija kao tako toga svjesna, tu računam i na vašu pomoć da nađemo razumno rješenje za ovu godinu, potom imamo reviziju 2016. gdje ćemo možda moći porazmisliti o nekoj izmjeni proračuna u cijelini. Tada ćemo također imati još jedan dio proračuna koji će se ticati 5% vezano za strukture, ali time ćemo se pozabaviti u drugom formatu. Potom odnosi s ASEANom. Kao što znate, imenovali smo vođu delegacije prije nekoliko tjedana vezano za tu organizaciju. To je pozitivan razvoj stvari. I to će biti jedan od strateških poslova kojim ćemo se posvetiti tijekom idućih godina. Regionalizam u Aziji kao u Latinskoj Americi je od ključne važnosti. Nedostatak regionalne učinkovitosti, odnosno ukoliko ne odgovaramo na potrebe Azije, to znači da je to izazivalo probleme. Dakle, ono trebamo investirati u odnos sa seanom i to će biti od velike važnosti. Fabio Castaldo. Thank you, chair. Fabio Castaldo, hvala vam. Strateški okvir Europske unije je odredio promoviranje ljudskih prava u svim odnosima dimenzijama vanjske politike. Reč je o zavidnoj namjeri, međutim znamo da ove pozitivni i dijeljeni, da djena načela se često e, žrtvuju ako se ne bi poremetili trgovinski odnosi. To dovodi do našeg selektivnog ponašanja u odnosu na naša načela. Međutim, u svojstvu buduće visoke e, predstavnice koordinirat ćete cijelim kolegijom povjerenika za vanjsko djelovanje i dakle moći ćete se pobrinuti za dosljednosti s tim u vezi sretno. I pitanje, s obzirom da su e, sve zemlje Europske unije potpisale sporazum koji dokida smrtnu kaznu i ističe se da nitko ne smije biti osuđen na e, smrt te ubijen. Je li po vama u redu pregovarati o TTIP-u sa zemljom koja još uvijek primjenjuje tu kaznu. Kako spojiti ljudska, sektor ljudskih prava u ovaj sporazum i druge slične sporazume? Hvala vam. Dva pitanja. Hvala vam što ste i poželjeli sreću. Teško je sada prevesti na <laughs> ostale jezike, to sa talijanskog, te se ispričavam prevoditeljima. Pitanje smrtne kazne tiče se i našeg imidža kao Europske unije. Ne možemo se odreći zalaganja za borbu protiv te vrste kazne. Kada spominjete trgovinski sporazum i vezu sa smrtnom kaznom, o tome bismo još mogli raspravljati. Ali ono što je sigurno mojoj nadležnosti je da se nastavim boriti za tu stvar prije svega za opće ukidanje moratorij na smrtnu kaznu. Mislim da je ključno važnosti taj posao obaviti sa velikim brojem međunarodnih partnera, počevši od zemalja koji primjenjuju moratorij. nam može dati osnovu za suradnju s onim zemljama koje žele slijediti taj primjer. Mislim da Europska unija može ovdje predvoditi ovu bitku, sigurno unutar Ujedinjenih naroda. I tu nam je zbilja potrebno stvoriti savez sa predstavnicima civilnog društva. Ispričavam se ako koristim talijanski primjer, ali i pitanje je od talijanskog kolega. U Italiji smo na moju inicijativu osnovali radnu skupinu koja se bavi pitanjem smrtne kazne, jer će se o tom pitanju uskoro glasovati u Generalnoj skupštini UN-a. Imamo tri velike međunarodne nevladine organizacije, neću sada se spominjati, italijani zasigurno znaju o čemu riječ. Ovaj sinergijski rad između europskih institucija, zemalja članica, nevladinih organizacija i udruženja, pokreta različite prirode diljem svijeta mogu nam pomoći da ostvarimo strategiju kojom ćemo promovirati moratorij te ukidanja smrtne kazne. Mislim da je to cilj koji možemo dostići za koji se mogu mm, nastaviti zalagati. Hvala vam. James Carver, hvala vam. Zemlje članice se zalažu za zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku te zajedničku izgradnju obrambene politike. Hoćete, mislite da će se to ostvariti tijekom vašeg mandata? I da tijekom vašeg mandata zemlje članice više neće imati kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom. To znači da više neće biti mjesta za, za neutralnost, onako kako to do sad recimo činila Irska. Kako ćete ostvariti pozitivan dijalog sa zemljama članicama uz protivljenja koje postoje? Vidjeli smo da su e, dva španjolska lovca prodrla u zračni prostor Gibraltara i to je dovelo do stvaranja krize. oni su grozili tim manevrom i živote civila. Možete li djelovati po tom pitanju na Španjolskoj? Što ćete učiniti po pitanju neutralnosti Gibraltara? I'll take the first part of the question. I... ću prvi dio pitanja. Ne vjerujem da stvaranje zajedničke vanjske sigurnosne politike te obrambene politike znači e, da se zemlje članice trebaju odreći vlastitih politika u tom sektoru zato što i ne bi u svakom slučaju to učinili. Međutim, e, to ne znači da se moramo zadovoljiti mrvicama. Ono što želim samo podijeliti je potreba da moramo stvoriti osjećaj zajedničkog evropskog interesa da se možemo bolje braniti, promovirati uz vlastitu europsku zajedničku strategiju. I tu se mogu klopiti različite nacionalne politike. Da li to znači da zemljičanice neće imati inicijativu u vanjskoj politici? Pa nisam toliko naivna. A možda... I to ne bi bilo dobro, zato što nam je potrebna inicijativa koja se uklapa u okvir europske vanjske politike. Ono što je potrebno je zajednički pravac, zajednička vizija, neko zajedničko djelovanje u nekim podijeljenim dijeljenim interesima i vrijednostima, te oblikovanje ovih politika je to zajedničko. To je taj osjećaj vlasništva o kojem govorimo. Koliko se suočavamo sa krizom i trebamo se složiti oko jednog dokumenta, tada nemamo zajedničku vanjsku politiku. Tada imamo 28 vanjskih politika i minimalni zajednički nazivnik. To je već nešto, ali možemo učiniti više od toga, odnosno moramo učiniti više od toga. Zato što to od nas traže naši građani, građani oko nas. A zato sam rekao da će to biti moj početak. To će biti teško i vjerojatno najteža zadaća kojom ću se pozabaviti sljedećih pet godina. Ali mislim da možemo biti ponosni, korisni evropljani na korist svojih sugrađana ukoliko uspijemo do kraja ispuniti svoju svjetsku ulogu. Uh, Madame Mogherini, commissioner designate. Gospođo Mogherini, u svijetu više od 15 milijuna ljudi koristi opojne droge poput morfija, opijuma, heroina. Većina koristi heroin koji je najsmrtonosniji. Većina ovih ljudi umire od posljedica uživanja ovih tvari, a dosta njih traži pomoć u borbi protiv ovisnosti. Osim toga, heroin je droga koja se koristi ubrizgavanjem i to dovodi do kroničnih i akutnih zdravstvenih e, problema, te bolesti povezanih sa HIV-om, hepatitisom. Između 10 i 20 tisuća ljudi umire od tih vrsta infekcija svake godine. Osim utjecaja na javno zdravlje, industrija ovih opijata utječe na stabilnost i sigurnost brojnih teritorija. Time se, time se pomažu pobunjenici u Afganistanu. Moje pitanje je kako ćete zaštititi građane Europe od ovih opasnih tvari koje toliko štete društvu. Hvala vam. Ovo je jedno pitanje na kojem će biti korisno raditi poput tima u komisiji, jer očito su uključeni aspekti koji se odnose na različite politike. Pozabavit ću se pitanjem vezanim za Afganistan. To, pita, pitanje još nitko nije postavio i to me iznenađuje. Dakle, to će biti jedan od aspekata na kojem ćemo trebati zajedno raditi, zajedno sa novom afganistanskom vladom. Time se zasigurno nismo pozabavili na učinkovit način u zadnjih 13 godina. Biće ključno, kao što ste rekli, zato što je to izvor financiranja, destabilizacije, a i utječe. Ima se utjecaj diljem svijeta. I mislim da ćemo morati na ovom pitanju zasigurno raditi, ali ne samo u Afganistanu, očito i drugim dijelovima svijeta. Dakle, da, Mislim da će to biti dio mog posla u idućih pet godina, ukoliko vi tako odlučite. Amerik Šoprat. Amerik Šoprat. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo kandidatkinje za visoku predstavnicu, prije nekoliko dana je američki potpredsjednik gospodin Joe Biden izjavio na sveučilištu Harvardu da je SAD nametnuo, naglašavam nametnuo, to je izraz koji je koristio, nametnuo je Europljanima sankcije protiv Rusije. Koliko se sjećam vaših uravnoteženih riječi o Rusiji, ipak moram reći da smo danas čuli govoriti o prioritetima. Dakle, to će biti transatlantsko partnerstvo, NATO, logika proširenja prema Turskoj, Azerbajdžanu, Moldaviji. Gospođo kandidatkinje za predsjednicu, Mislim da će mnogi kolege ovdje biti umireni ako biste ih mogli uvjeriti u to da ćete biti predstavnica vanjske politike nezavisne i snažne Europske unije, a ne unije koja djeluje u jednom bloku zajedno u kojem dominira SAD. Da, zasigurno ja ću to biti. Ako će tome biti tako, Samo da preciziram, nikad nisam govorila o prošenju na te zemlje koje ste spomenuli. Govorila sam o tome da učinke prošenja za zemlje Zapadnog Balkana i za Tursku, da su to trenutno uspješni razvoj, da će to biti tako i u budućnosti, ali za ostatak zemalja tu imamo partnerstva i dobre odnose, susjedske odnose i da ćemo morati raditi slučaj po slučaj svakom zemljom. Pročitala sam riječi potpredsjednika Joea Bidena i bila sam baš iznenađena jer smo zajedno surađivali ne sa gospodinom Bidenom, nego prije svega sa Europljanima u okviru jednog dijaloga u kojima nije sudjelovao samo američke države, već i druge države vezane uz naše odnose sa Rusijom, na primjer Kanada, Japan, druge države koje su donijele iste odluke kako bismo imali globalni učinak, međunarodni učinak. No mogu vam reći, kao talijanska ministrica ovih posljednjih šest mjeseci, da su te odluke koje smo donijeli unutar Europskog vijeća da su te odluke uvijek bile teške, ali da su uvijek bile autonomne, nezavisne, da su se temeljile na raspravi u okviru Europske unije. I mislim da je na meni zadatak da to naglasim. Ja to smatram među nama normalnim. To može biti samo tako. To je bila teška odluka koju smo donijeli to za mnoge države, za mnoge vlade. Ali to je uvijek, uvijek bila zajednička odluka među nama. I ponavljam, važnost ujedinjenosti Europske unije u toj fazi, e, to je nešto što je bilo iznimno, iznimno jasno i važno. Gospođa Gil. Um, in your opening remarks, Hvala vam. U uvodu ste se pozvali na Aziju. Slažete li se da snažni odnosi s Azijom mogu biti u ključne važnosti za Europsku uniju? Ne zato što govorimo o 60% svjetske populacije i 30% svjetskog BDP-a. I to je broj koji će zasigurno rasti s obzirom na gospodarstva u toj regiji, ukoliko one ostanu na istim stopama, ali međutim imamo velika krizna žarišta. Tu bi mogli nastati konflikti koji bi se mogli proširiti. Da, Azija je rijetko kad na našem radaru. Zato bih htjela istaknuti tri stvari. Prvo imamo novu vlast u Indiji koju vodi premijer Modi. Zabrinjava da Evropska unija nije nigdje na njegovom rasporedu. On se sastaje sa predsjednicima Kine, SAD-a, Japana, to su njegovi prioriteti. A koji je naša, naš odgovor? Prošlo je desetljeće od kad smo započeli indijsko i evropsko strateško partnerstvo koje još nije polučilo rezultate. I govornica je prekinuta. Hvala vam. Mislim da su to odnose strateške važnosti za Europsku uniju. Za njih će odnosi s nama biti strateški. Imamo tamo veliku tržišnu utakmicu i mislim da ćemo morati uložiti dosta napora i pažnje to zajednički, jer Azija je e, tako kontinent da tamo može biti važna parlamentarna demokracija. Moramo biti relevantan čimbenik za njih, onoliko koliko oni mogu biti relevantni za nas. A kada je riječ o Indiji, nova vlast u Indiji koncentrirana je na uspostavljanje odnosa sa ostatkom svijeta. Mislim da je to prilika, naročito kada imamo novo vodstvo sada u Europi trebamo raditi na toj mogućnosti i jačati veze. Eh, Pagnu. la Gospodin Pagnu, gospođo kandidatkinje, granica između Alžira i Maroka je zatvorena od 1994. godine. Napetosti između te dvije važne zemlje unutar Magreba se ne popravljaju nikakva suradnja se ne pokreće, nikakva suradnja koja bi koristila kako stanovništvu s juga zemlje, tako i građanima Europe u okviru novih, novih oblika suradnje. Ishod je vrlo gorak svake godine. dva BDP-a se gubi u tim zemljama zahvaljujući e, tih napetosti. Sukobi unutar e, Sahela, ta razdjeljenost e, potiče nas na više pitanja. Kao prvo, gospođo kandidatkinje, kako Europska unija može popratiti iznalaženje rješenja tog e, sukoba, održivo, odnos između Maroka i Alžira. Kakvu ulogu Europska unija može preuzeti kako bi Maroko mogao preuzeti važnu ulogu stabilizacijskog faktora na tom području Afrike i govornik je prekinut. I to <laughs> C'est pas ma eh faute. <laughs> La flexibilité allemande. <laughs> Njemačka fleksibilnost, znate. Ja nisam diplomatkinja. E, It's result orientated. Orientirani smo na rezultat. Je pense que, euh, non, la, question est très sérieuse. Euh, euh. Ne, pitanje je vrlo ozbiljno, ispričavam se radi ovoga. Mislim da je to pomalo paradoksalno da je najslabije integrirana regija upravo regija Magreba. Da je to regija gdje bismo imali najveću potrebu za integracijom. I kada, na primjer, vidimo što se dogodilo u Libiji, između Libije i susjednih država, to je bilo teški proces, ali ipak e, potreban ili ovaj postupak 5 plus 1 koji sam malo prije spominjala, onda vidimo koliko to može stvoriti dodatne vrijednosti. Naravno da postoje bilateralni problemi koji su dalje tu, a ono što Europska unija može učiniti, kao prvo mislim da podržati napore ujednih naroda što se tiče političkog rješenja, za sveukupno rješenje što se tiče rješenja sukoba, isto tako koristiti formate koje imamo, način da surađujemo, jer mislim da ako surađujemo da će to moći olakšati stvari, isto tako gledati i koje nam bilateralne alati stoje na raspolaganju sa Alžirom ili sa Marokom da pokažemo da postoji dodatna vrijednost ako se ostvari sve veća suradnja. Mislim da bez pravog regionalnog pristupa nećemo najvjerojatnije naći pravo rješenje za krizu u Libiji. I tu doista trebamo sami sebi uzeti malo više vremena. Uvjerena sam da će to biti prva tema u idućih nekoliko mjeseci ili godina pa isto tako što se tiče pitanja stabilnosti za nas. Hvala. Hvala lijepa. Spomenuli ste da još nismo u potpunosti počeli koristiti potencijal ugovora iz Lisobona pri zajedničkom vanjskoj sigurnosnoj politici što se tiče korištenja stalnog strukturnog eh, partnerstva. Molim? kako ćete se angažirati da u ugovoru iz Lisabona predviđene kompetencije veznih uz e, nabavu e, obrambene opreme možemo koristiti i kako ćemo ojačati našu industrijsku bazu za opremu, obrambenu opremu u Europi. Rekli ste isto tako da bi Europska obrambena agencija konačno trebala ukloniti nedostatke u pojedinim državama članicama, te bi države članice trebale u potpunosti iskoristiti Europsku obrambenu agenciju. Spomenuli ste Afriku, suočeni sa ovim krizama u Africu, kako mislite raditi unutar postupka za afrički mir i mislite li pretvoriti strategiju za Afriku u jednu bijelu knjigu za sigurnost e, i obranu. Hvala. No, but I'm not, going to use all the minutes. Uh, I, I thank you for the question. I, uh... Hvala vam na pitanju. Počet ću strukturalne suradnje. To se, kao što ste primijetili, nalazi u mojim pismenim odgovorima. I koristit ću ovih pet godina da vidim postoje li političke mogućnosti da se skoristi taj instrument koji je na raspolaganju, zahvaljujući ugovoru Mislim da bi bilo vrlo korisno koristiti ga, ali je riječ o osjetljivom pitanju za zemlje članice. Međutim, koliko se budu stvorili uvjeti, bit će moja zadaća istražiti tu mogućnost. Kada je riječ o agenciji za obranu, dijelim vaše mišljenje, tu je velik potencijal u pitanju, a moje mišljenje je da bi se trebalo raditi zajedno sa ministrima obrade. To će, ja ću predsjedati tim odborom koji su oni uključeni unutar Europske agencije za obranu. Tu ćemo odlučiti kako konkretno ići naprijed i to putem zajedničkog pristupa. Već u prvim mjesecima mog mandata, kao što sam rekla, održat će se sastanak vijeća za obranu i to u e, studenom. To će do nekih e, promjena Početku iduće godine kad je riječ o e, agenciji za obranu danas ne mogu izaći sa konkretnim elementima jer je to nemoguće učiniti u dvije minute, ali zasigurno je ovo vrlo visoko na listi prioriteta i tu za razliku od e, moje prethodnice ja ću gačije iskoristiti rad toga tijela. I potom je tu bilo pitanje o sigurnosnoj strategiji. Spomenuli ste to. A ja sam prije rekla da ne dolazim e, sa jasnom idejom trebali postati dokument koji će sadržavati tu strategiju neka, ili, ili proces poput bijele knjige u kojoj ćemo koristiti nešto više vremena kako bismo razvili raspravu o tome to bi mogla biti rasprava kako to fleksibilno usvojiti, ali nemam e, još formu toga, ali mislim da je potrebno razviti te strateški okvir i to zajedno. Zastupnik Bostinaru. Gospođo povjerenice, visoka predstavnice, draga Federika, mi pozdravljamo vaše strateško promišljanje, potrebu za strateškom koordinacijom naših svjetskih politika i uvjeren sam da će vas parlament podržati u vašim naporima. Sada, s obzirom na krizu, na krizu na Bliskom istoku, čini se da te krize predstavljaju velike probleme za našu europsku sigurnost i energetske izvore. Iduće godine, iduće tjedan ćete se, ćete se pridružiti konferenciji donora u Kajru vezano za sukob između Izraela i Palestine. Vi ste rekli da bi Europa trebala biti igrač, a ne platitelj u toj regiji. Koja je vaša strategija za mirovne pregovore? I koja je vaša strategija za postizanje mira na Bliskom istoku? A i to u dvije minute. Prvo trebamo biti tamo, trebamo biti prisutni, jer po prvi put postoji potreba da smo tamo i to od svih strana. Bilo sa izraelske, bilo sa palestinske strane i od strane regionalnih dionika. Egipćani traže od nas da smo tamo i drugi traže da smo tamo. I mislim da možemo tamo imati ključnu ulogu. Razgovori su u tijeku. Već dugo vremena mirovni proces je pokrenut prije mnogo vremena, ako postoji politička volja da se nađe rješenje, tada je tu i tehničko rješenje. Međutim, pitanje je političke volje i političkog vodstva na ove dvije strane. Zato vjerujem da mi možemo vršiti politički pritisak, mi smo veliki platitelj i tu možda možemo to iskoristiti uz pomoć poticaja Moramo to iskoristiti da bismo dobili političku volju vodstva i moramo ojačati političko vodstvo i s unutarnje strane. Prije svega omogućavajući palestinskoj vlasti da upravlja gazom. Mislim da je vrlo dobra ova vijest za koju ne znam da li je potvrđena da će se idućeg četvrtka palestinska vlast prvi put okupiti u Gazi. Mislim da to moramo podržati i moramo omogućavati takve stvari. Imamo velike nadležnosti i ovlasti koje možemo staviti na raspolaganje palestinskoj vlasti da upravlja gazom, da se reformira, da provjerava da li ponovna izgradnja ide u dobrom pravcu. Trebamo uzeti u obzir izraelske brige kada je riječ o rekonstrukcije, odnosno ponovno izgradnje, da se ne radi o ponovnom naoružavanju. I svi instrumenti koje možemo staviti na raspolaganje, da podržimo, sporazum su tu. Međutim, prije svega nam je potrebna politička volja. Zato što vjerujem da je kriza koju smo imali ovog ljeta da je mogla pokazati javnom mnjenju da je nemoguća izmijeniti ovaj kontekst da smo ostali status quo, međutim nije tako. Eh, Hvala. Gospođo Mogherini, strateški odnosi koji su najvažniji u Europskoj uniji su upravo oni sa SAD-om eh, i to naročito kao što ste vi naglasili u ovako teškom međunarodnom kontekstu. Ovi odnosi sa SAD-om će biti čvrsti ako budu dobro napredovali pregovori o TTIP-u i kako je, smatrate, budućnost takvih odnosa? S druge strane, kako bi Washington e, uvidio da Europska unija nije samo gospodarski trgovinski igrač, nego i politički subjekt, e, što moramo učiniti? Osim toga, rekli ste da pridajete veliku važnost odnosima sa Latinskom Amerikom i to je jedna regija koja ima ambiciozne projekte što se kohezije tiče i koja igra veću ulogu na međunarodnoj sceni i također koja promiče demokratske vrijednosti. ali s druge strane, e, u Aziji se sve više nameće Kina. E, što ćete učiniti u sastanku na vrhu na Briselu kako bi se uravnotežili odnosi? I osim toga, pozdravljam interes koji pokazujete prema sredozemnim zemljama i bliskim zemljama koje su nam od velike važnosti. Hvala. Ovi odnosi sa SAD-om su strateški, kao što sam rekla, naročito iz političkih razloga. To je zapravo on priča o telefonskom broju. Mislim da to treba upravo poslušati kako bismo u potpunosti iskoristili potencijal prekoatlantskih odnosa. Mm, prije otprilike godine ili godine i pol u Europi imali smo val panike zbog takozvanog pivot switch, odnosno pomaka prema Aziji, odnosno smatralo se da nas sada napušta i okreće se prema Aziju, a sada nakon godine dana tek govorimo o prekoatlantskim savezima, odnosima, zato jer imamo problem na europskom teritoriju sa sigurnostnoj stajališta, ali također i probleme druge prirode. Mislim da trebamo ostvariti u našem partnersu jedan zreo odnos Dakle, trebamo uvidjeti da nije ispravno opaničariti ako SAD ispravno obraća pažnju više na Pacifik, ali isto tako sada moramo shvatiti da možemo zajednički djelovati u svijetu. Europska unija i SAD zajedno mogu zajednički se suočiti sa velikim globalnim izazovima, okrenuti se ka trećim e, stranama, tu mislim pod izazovima također e, na migracijske tokove, na klimatske promjene i na druge sektore gdje je naše partnerstvo ključno i također možemo zajednički suzbijati ebolu i tu imamo zajedničke stavove i mišljenja koja svakako mogu biti korisna. Kada je riječ o pregovorima o TTIP-u, mislim da to može biti veliki strateški instrument u vanjskoj politici, ne samo u trgovinskoj politici i znam da se posvećuje velika pozornost tome, osim toga da postoji velika želja da to bude dobar sporazum, a smatram da imamo dovoljno vremena da to u pregovorima i postignemo. Ja bih tu navela riječi gospodina Junkera pred parlamentarnom skupštinom u Strasburu u srpnju. Dakle, za mene te njegove riječi o TTIP-u stoje, odnosno to treba biti dobar ugovor sa dobrim odgovarajućim uvjetima i također smatram da uvijek treba informirati i parlament o svim koracima koje ćemo u tome poduzeti. Gospođa Alio Mari. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospođo Magrini, četiri država iz e, zemlje suradnje zemalja Golskog zaljeva sudjeluju u pripremi vojne intervencije protiv protiv Izisa. Osim te jedinstvene akcije, kako vi gledate potencijal tih strateških partnera iz te suradnje u smislu sigurnosti i obrane E, s jedne strane što se tiče Bliskog istoka, dakle šire regije, ali isto tako i suradnje s nama i kakve tu razvoje predviđate. Kada se radi o tome da su tu isto tako važni i trgovanski partneri, Europska unija ima bilateralne odnose sa zemljama Gorskog zaljeva zahvaljujući odredbama o suradnji iz 2008. godine, a zatim nakon 2008. godine su sada stupili na snagu pravila slobodne razmjene. U okviru energetske krize s kojom je suočena Europska unija, kako vidite dalji razvoj odnosa između Europske unije i tih zemalja? Hvala. Uh, uh, Hvala lijepa. Što se tiče sudjelovanja tih uh, država u koaliciji protiv isis to ne bih nazvala vojnom koalicijom, već prije samo koalicijom. Jer postoje zemlje koje su sasvim dio koalicije, a koje nisu iz onih skupina zemalja koji baš i vojne aktivnosti, a ipak su dio koalicije. Mislim da je Alan upravo u Iraku i da radi na daljim naporima koalicije i da postoji potreba ne samo da imamo učinkovite vojne akcije, već isto tako da imamo cijeli jedan drugi dio posla što se tiče financiranja, političke strane, gospodarske strane, strane humanitarne pomoći. Što se tiče sudjelovanja zemalja Gorskog zaljeva, to je vrlo cijenjeno, ono je vrlo važno, zato što mislim da je ovo doista prilika da promijenimo regionalnu dinamiku. To nije očigledno, to nije jednostavno i već sad vidimo koliko je to složeno, zato što svatko ima drugačije interese i dio posla svake strane je drugačiji ali sudjelovanje tih zemalja u toj koaliciji jasno ukazuje na to da je to problem koji se tiče tih zemalja u toj regiji i da one to prije svega trebaju riješiti. I mislim da je to isto tako je vrlo korisno kako bismo penjeli poruku da da se tu ne radi o Iraku broj 3, da se ne radi o sukobu civilizacija, dobro ovo sad nisam rekla na francuskom, ispričavam se, ali da se dakle ne radi o kontrastu između kulture ili religija, već da smo svi dio iste strategije kako bismo se borili protiv eh, ovakvih terorističkih organizacija. Što se tiče razvoja veznih uz zemlje iz Golskog zaljeva, imala sam priliku sudjelovati na sastancima Catherine Ashton kao talijanska ministrica vanjskih poslova s tim zemljama i već smo raspravljali o tome kako možemo dalje razviti to partnerstvo pa i što se tiče gospodarske i trgovinske dimenzije tog odnosa. Hvala. I sada ćemo pokušati izvojiti dovoljno vremena za preostala dva pitanja. Tu ne kelam. Gospođo visoko predstavnice i inpektore, ono što me se dojmilo jest e, vaše nastojanje da ćete učinkovito upravljati vanjskom e, politikom, ali još uvijek trebate me uvjeriti da ćete u samom vremenu zaustaviti Putina. Putin je osmislio svoj plan, a mi moramo reagirati, a ne možemo spriječiti ili preduhitriti njegove poteze. Ne mislite li da trebamo prvo osuditi korijene ruske agresije i tu skandaloznu doktrinu o zaštiti sudarodnjaka vani u inozemstvu vojnom invazijom. Znajući da je upravo ta doktrina dovela do sadašnje situacije. Drugo, obrana Ukrajine. Kako možemo opravdati to što smo odbili isporuku oružja prijateljskoj e, zemlji koja je napadnuta dok sami agresor isporučuje tamo oružje i dovodi svoje naoružanje tamo. Nije li to možda u, u skladu sa europskim načelima solidarnosti? Jer ako to nije, onda što jest? Mislim da je to bilo jasno. od naše strane i od strane u nas od početka sukoba. Bilo je jasno gdje je i čija je odgovornost i koliko je opasno ne samo za naš kontinent nego i za ostatak svijeta silom mijenjati granice. Mislim da to mora biti temelj i bio je temelj svim odlukama koje smo donijeli u prošlim mjesecima. Dakle, mislim da moramo jasno reći koje god političkoj obitelji pripadali ili zemlji članici ili neovisno našim osobnim stavovima, nesumnjivo je mijenjanje granica silom i dovođenje vojnih snaga u drugu zemlju svakako prekršaj međunarodnih prava i načela oko kojih se svi slažemo i koji su temelj našem radu. No, sada je pitanje kako možemo zaustaviti Putina, a na to pitanje mislim da bismo trebali dati promišljen i stvaran odgovor i o tome trebamo imati duboku sežnu raspravu. Trebamo kao prvo raditi sa Ukrajincima jer na kraju krajeva oni su ti koji su tamo, koji se moraju nositi sa sukobom na njihovom teritoriju i oni su ti u korist kojih namiravamo i nastojimo razraditi strategiju kako bismo zaustavili sukob. Mi smo usvojili sankcije. Jesu li te sankcije imale učinka na rusko gospodarstvo? Jesu, da. Mislim da sada rusko gospodarstvo osjeća velike posljedice toga. Jesu li naše dosadašnje odluke utjecale na rusko gospodarstvo? Jesu. Jesu li utjecale na političke odluke u Rusiji? Pa to je još pitanje. I tu još Rusi se isto postavljaju to pitanje. I dalje moramo reći da trebamo poraditi na političkom rješenju. Dakle, ja bih ovdje rekla da trebamo podržati napore predsjednika Porošenka i sa njime dogovoriti sljedeće korake. Hvala. Gospodin Peterle. Dobro večer, gospođo kandidatkinjo za visoku povjerenicu kao posljednji govornik eh, moram reći da se nadam da ćete biti čvrsta potpredsjednica Europske komisije. Spomenuli ste Zapadni Balkan. Koji će biti vaši prioriteti u suradnji sa povjerenikom Hanom kako biste izmijenili tu asimetričnu sliku Zapadnog Balkana s obzirom na europske izglede? Eh, smatrate li da je proširenje potrebno kada je zemlja spremna i kako vidite Tursku u tom kontekstu? I već se spomenuli spomenuli Indiju. Što ćete poduzeti kako biste produbili suradnju sa Indijom koju smatram sve važnijim strateškim partnerom Europske unije? I naravno imam i slično pitanje u vezi sa Japanom. Hvala. Hvala lijepa. Kada je riječ o Balkanu, hvala na tome da mi ovo posljednje pitanje omogućuje upravo da o tome govorim. Mislim e, da nije ispravno imati jedan prioritet na Balkanu, zato jer dodana vrijednost europske perspektive za cijeli Zapadni Balkan je zapravo nešto što se odražava na međuregionalnu dimenziju i na sve međusobne veze koje tamo postoje. Lako je posjećivati odavde e, Beč ili Frankfurt i tako dalje, a e, ne ići od jednog grada do drugog, jer ipak treba ići u sve gradove, to je regija. I moramo tu regiju integrirati, na tome poraditi. Ja ne bih e, dala prednost na jednom prioritetu nad drugima, no također sam svjesna da trebamo riješiti i različite situacije i to različitim pristupima. rekla bih da je prvi prioritet Bosna i Hercegovina nakon izbora kako bismo osigurali da se pak za rast provede i da se nađe put e, za dalje, za budućnost. Zatim pregovori između Srbije i Kosova. Oni se na tehničkoj razini dobro nastavljaju i to trebamo e, što prije postići na političku razinu čim se uspostavi vlada u, Prištini i Crna Gora E, naravno je e, jedna od prvih e, na popisu i kada je riječ o pitanju imena bivše Jugoslavijske republike Makedonije, mislim da treba naći političku volju da se to pitanje riješi. I nadam se da nisam zaboravila niti jednu zemlju. A, Turska. Prije sam govorila o Turskoj i to sam spomenula i u svojem uvodnom izlaganju. Spomenula sam Tursku kao jednu od zemalja gdje treba nastaviti proces proširenja. E, treba li Europska unija biti spremna kada su oni spremni? Pa naravno, mislim da trebamo biti spremni zajedno. Pravi izazov je osigurati uspjeh ove politike u korist reformi u tim zemljama ne smijemo biti pokroviteljski nastrojeni. U našem je interesu, čak prije nego što je u njihovom interesu, da se ovaj proces nastavi. Dakle, mislim da trebamo biti spremni zajedno. Thank you.